Dear colleagues, I would like... Poštovane kolegice i kolege, e, dopustite da izrazim dobrodošlicu e, gospodinu Miguelu Ariasu Kanjeteu, e, kandidatu za povjerenika za klimatsku i energetsku politiku na ovo saslušanje koje organizira odbor za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane i odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Molim vas da sačekate pa ću objasniti. Miguel Arias Kanjente sada je bio je zastupnik u Europskom parlamentu i e, bio je od 1995. do 1997. godine predsjednik odbora za ribarstvo, a od 1997. do 1999. odbora DEVE u Španjolskoj više je puta bio senator, zastupnik, ministar poljoprivrede od 2000. do 2004. te ministar agrikulture, ribarstva E, okoliša i prehrane. Do 2014. godine predstavljao je Španjolsku e, u toj ulozi na rundi pregovora u Dohi. On se bavio mnogim ključnim pitanjima u svom e, portfelju koje se dakle su ključni za naša dva odbora. Ja e, kao e, moram reći da ime odbora Envi kojeg predsjedavam da je e, se on baviti ključnim pitanjima o smanjenju emisija stakleničkih plinova i pitanja održivog razvoja. Želim reći da je važno da Europa bude predvodnik na međunarodnim pregovorima po pitanju klimatskih promjena u svjetlu budućih sastanaka na vrhu u Limi i e, u Parizu. Isto tako važno je da se reformira sustav e, emisija ugljičnog dioksida, naročito sustav kvota. Europski parlament je taj koji e, procjenjuje kandidate za povjerenike na osnovu njihovih nadležnosti, sposobnosti i neovisnosti. Također proučava koliko su oni nadležni za resor za koji su određeni. Prije samog saslušanja dobiju se, svaki je kandidat dobio <clears throat> pisana pitanja na koja je napismeno odgovorio svi ste mogli primiti odgovore na pitanja u svim jezičnim verzijama. Prije nego što pređemo na samo saslušanje, dajem riječ kolegi Buzeku koji predsjedava odborom ITRE. Hvala lijepa kolega Labija. Mi zajednički predsjedavamo ovim e, sastankom. Ja bih također pozdravio kandidata za povjerenika gospodina Miguela Riesa Canetea e, koji je bio zastupnik u parlamentu e, tako da je praktički kod kuće. Mi imamo tjesnu suradnju i moramo surađivati što se tiče suradnje između ITRA i ENVI-a, To je iznimno važno i e, zato bih pozdravio sve vas koji se ovdje nalazite. Pozdravio bih i predstavnike Europskog društva, nevladinih udruga, poduzeća, e, raznih država članica i sve one koji prate ovo saslušanje putem interneta. budući da se ovo saslušanje prenosi uživo. E, dopustite da na početku nešto kažem. E, naš odbor nadležan je za politiku na području energetike i na to otpada velik dio budućeg portfelja ovog povjerenika. Tu postoje tri zanimljive teme kao što su energetska učinkovitost, energetske uštede i E, novi oblici, obnovljivi oblici energije. To su teme koje su međusobno povezane i tjesno su povezane i sa klimatskom politikom. Druga važna pitanja obuhvaćaju e, unutarnje tržište, e, sigurnost opskrbe, promicanje interkonekcija, razvoj transeuropskih mreža, E, znanstveno istraživanje, posebno u području energetike i energetska unija. E, sve su to teme za koje su nadležna ova dva odbora i zato nas jako zanima što će reći kandidat za povjerenika za klimatsku i energetsku politiku. E, želimo čuti na koji način on kani raditi na ovim područjima. Istaknuo bih E, da se energetska politika u EU temelji na jednom trokodu. Sigurnost opskrbe, e, prihvatljive cijene i e, održivost u pogledu zaštite okoliša i to uz posebno uvažavanje klimat, ublažavanja klimatskih promjena. Moramo osigurati ravnotežu, a to je glavni cilj i bit će glavni cilj povjerenika za klimatsku i energetsku politiku. Ovo je nova šansa kako bi se uskladili stari i novi alati i naglasio bih da je od ključnog značaja kako bismo povećali konkurentnost na održiv način, ali isto tako to je važno i za našu otpornost u odnosu na energetske krize, kako bismo izbjegli da energetika bude politički, sredstvo političkog pritiska. Dakle, imamo jako puno ciljeva za narednih pet godina. Uvjereni smo da će oba odbora jako dobro surađivati. E, kolega Lavija. Imamo jednu intervenciju što se tiče poslovnika. Ispričavam se. Međutim, prije nego što krenemo sa saslušenjem, imam jedno pitanje u ime socijalista i demokrata. U zadnjih nekoliko dana gospodin Kanjete je dva puta promijenio svoju imovinsku karticu uh, pred zastupnicima Europskog parlamenta i zbog toga dolazi do zabune i nije sigurno je li odgovarajuće preispitana uh, njegova prihvatljivost što se tiče izbjegavanja sukoba interesa. Ja se ispričavam, ali to nije pitanje pridržavanja poslovnika. Ispričavam se. Gospodine predsjedatelju, to je jako važno. Ja molim vas obojicu da stupite u kontakt sa predsjednikom odbora Juri kako biste osigurali da je kandidat ispunio sve svoje obveze u skladu sa etičkim kodeksom. Mi možemo nastaviti sa saslušanjem, ali prije same ocjene i vrednovanja treba nam savjet odbora Juri, s obzirom da je u zadnjih 72 sata dva puta došlo do promjene e, u e, imovinskoj kartici kandidata. Hvala. Jasno je da je to nešto što ćemo provjeriti prije samog vrednovanja. A sada dopustite da objasnim kakva je struktura ovog saslušanja. Proste, priču na talijanski. Kandidat za povjerenika pozvan je da da uvodnu izjavu. Na prethodnim e, saslušanjima koje je organizirao odbor ITRE, a bilo ih su dva takva saslušanja, uvodno izlaganje trajalo je 15 minuta na odboru Envi saslušanja su e, bila u trajanju, uvodna izlaganja bila su 10 minuti. Prema tome da ćemo 10 minuta kandidatu za povjerenika, ali e, ako malo pređe to vrijeme nema problema. Osim e, toga, on će imati pravo na 5 minuta na kraju saslušanja. Nakon uvodnog izlaganja Zastupnici imaju pravo postaviti 45 pitanja koje će se postavljati po načelu ping-pong. Tri minute u bloku i jedna minuta pitanje, dvije minute odgovor. A pitanja neće biti tematske prirode u smislu da neće biti okupljene oko tematskih skupina. E, i e, najprije će pitanja postavljati koordinatori istim redom kao na plenarnim sjednicama e, Europskog parlamenta. tolerantno za duljinu, pređenu duljinu prilikom postavljanja pitanja je 5 sekundi, a 10 sekundi za odgovor kandidata za povjerenika sva vremena će vam biti upućena, e, ćete moći pratiti. Osim svega, e, svi mogu govoriti vlastitim jezikom jer je usmeno prevođenje osigurano na sve jezike. Zbog e, prevođenja molim također da se ne govori prebrzo. Ova rasprava, ovo saslušanje prenosi se izravno putem interneta, a nakon toga moći će se također skinuti s interneta i e, ovo kao i druga saslušanja. A sad dajem riječ gospodinu Kanjeteu. Hvala vam, gospodo predsjedavatelji, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Za mene je iznimna čast biti danas pred vama kao kandidat za novu komisiju, novo izabranog predsjednika kojeg je izabrao Europski parlament. I predstavljam se, nakon što sam 13 godina proveo upravo na ovim mjestima. To su bile godine koje su bile najbolje godine u mom profesionalnom i političkom životu. Jako dobro poznajem ovaj dom i znam da je uvijek branio interes i europske vrijednosti. Ovaj dom uvijek branio univerzalne vrijednosti demokracije, slobode, pravde, dostojanstva i jednakosti. I to su stupovi koji su učinili od Europske unije jednu od najbogatijih i najslobodnijih e, na planetu. Te sam vrijednosti i ja uvijek branio i tako će nastaviti i u budućnosti. I ovdje mislim i na jednakost. Uvaženi kolege, za vrijeme prethodne izborne kampanje dao sam jednu nesretnu primjedbu koja je možda dovela u sumnju moju predanost jednakosti. To je doista bila jedna nesretna primjedba. Ispričao sam se u tom trenutku i ispričavam se ponovno danas ovdje pred vama. Čvrsto vjerujem da jednakost između muškaraca i žena je nezaobilazni temelj za izgradnju Europe koja je pravednija, uključivija i naprednija. Uvaženi zastupnici, želim pojasniti još nekoliko podataka koje cirkuliraju ovih proteklih nekoliko dana. Nisam unio nikakve promjene u svoju imovinsku karticu. I sve moje aktivnosti, profesionalne i političke, su u njoj jasno navedene. Što se tiče izjave o nepostojanju sukoba interesa, obavještavam vas da sam je od jučer ažurirao, dakle to je izjava u parlamentu, i to kako bi najprije u toj kartici stajalo, stajali podaci o prodaji dionica tvrtki Petrogolis i Dukar, što sam i najavio prije nekoliko dana. Ni ja, niti moja e, direktna obitelj nemamo nikakve veze sa tim tvrtkama, tako da u tom smislu sam zapravo otišao dalje od onoga što traži propisi. Osim toga, dao sam ostavku na mjesto predsjednika zaklade FAES, nakon što sam nominiran za kandidata za povjerenika. Osim toga, uključio sam i e, dužnost predsjednika izbornog odbora moje stranke za vrijeme godina 2008. do 2011. I to sam izmijenio i poslao e, u životopis koji sam poslao parlamentu. Ovaj parlament je ključni dio demokratskog života Evropske unije i zbog toga želim s vama voditi intenzivan politički dijalog. Dijalog iz kojeg će izaći svi naši prijedlozi. Zbog toga računajte na moju raspoloživost, mene i mojih službi, Svaki puta kada to budete smatrali potrebno, doći ćemo, objasniti, poslušati i naučiti. Čvrsto vjerujem da nam je dijalog pomogao da kao evropljani izađemo iz okvira nacionalnih egoizma i stvorimo ovaj zajednički projekt solidarnosti Europske unije. Iz tog pristupa eh, prihvaćam ogromnu odgovornost koja mi je povjerena kad sam predložen kao povjerenik za klimatske i energetske politike. To su dvije politike koje će definitivno obilježiti budućnost naraštaja i koje će nas učiniti još jačima. Moja su uvjerenja nepokolebljiva. Europska unija mora voditi na globalnoj razini klimatske borbu protiv klimatskih promjena te osigurati u isto vrijeme konkurentnost Europske unije i stvaranje radnih mjesta. I samo na taj način ćemo uspjeti da naši napori u borbi protiv klimatskih promjena budu trajni i da nam daju konkretne rezultate. Moje političko iskustvo kao ministar, kao ministar zaštite okoliša, moje političko djelovanje je uvijek išlo u smjeru borbe protiv klimatskih promjena. Europska unija mora voditi tu bitku, ali istovremeno pretvoriti i u jednu mogućnost radio sam zajedno sa gospođom Hedegard, koju ovdje najtoplije zahvaljujem na njezinom radu i znam e, za sve glavne aktere i znam sve bojazni. Isto tako sam naučio da moramo biti hrabri i ambiciozni u ovim politikama. Dame i gospodo, odluka o objedinjavanju ova dva resora je znak koliko, je važn, koliko su te politike važne. Ja mislim da je to vrlo ambiciozna politika i Klimatska i energetska politika su zapravo dva lica iste modelje. Zbog toga je vrlo dobro da će se samo jedan povjerenik baviti ovim djelokrugom. Mislim da ćemo na taj način biti dosljedni u našim instrumentima, u našem djelovanju i da ćemo na taj način zajamčiti e, bolje sinergije. Prijedlog Europske komisije za e, klimatski i energetski okvir za 2030. trideset e, je vrlo pozitivan. Izazovi su brojni. Moramo napredovati i to brzo prema gospodarstvu s niskim udjelom ugljičnog dioksida, znatno smanjiti emisije stakleničkih plinova, izgraditi sustav energije koji će osigurati energiju svim potrošačima, smanjiti ovisnost o uvezenoj energiji, te stvoriti nove mogućnosti za gospodarski rast i za stvaranje novih radnih mjesta. I sve ovo nećemo uspjeti ostvariti ako ne ujedinimo naše napore i ako ne budemo imali jedan učinkovit i dosljedan okvir. Uvaženi zastupnici, dobio sam vrlo jasan mandat od strane gospodina Junkera, mandat koji ću odraditi od prvog dana i to koncentrirajući se na sljedeće aspekta. Ključno je voditi borbu protiv globalnog zagrijavanja i to na samitu u Parizu 2015. i to kroz definiranje vrlo ambicioznih ciljeva. I zbog toga iskoristit ću ovu priliku da naglasim da je Europsko vijeće u listopadu definiralo vrlo ambiciozne termine e, rokove za smanjenje emisija. Ovo je kolektivna odgovornost koju ne smijemo ignorirati. Europsku uniju moramo pretvoriti u predvodnika u korištenju obnovljivih izvora energija, neophodno za borbu protiv klimatskih promjena, ali isto tako i za stvaranje održivih radnih mjesta. Volio bih da cijeli svijet poveže riječ obnovljivo s riječju Europa. I, a osim toga moramo osigurati i da naša mreža bude moderna i e, kako bismo uspjeli iskoristiti sve prednosti takve energije. Moramo učiniti od Europe najučinkovitiji kontinent u potrošnji energije. E, novoizabrani predsjednik Juncker je bio vrlo jasan. Novi cilj energetske učinkovitosti do 2030. je 30% i to je neophodni minimum. Ja ću raditi zajedno s vama kako bismo razvili politike koje su potrebne za ostvarenje tog cilja. No sve, sve to moramo učiniti imajući na umu da uspostava energetske unije sa politikom koja se koncentrira na klimatske promjene je ključni dio za naš prosperitet. Dame i gospodo, živimo u vrlo turbulentnim vremenima, sve je veća nestabilnost e, izvan granica Europske unije, a to nosi sa sobom vrlo opipljive posljedice. Najprije moramo osigurati opskrbu plinom ove e, jeseni ove zime. 26. 26. rujna povjerenik Ettinger je predložio prijedlog sporazuma s Ukrajinom i Rusijom kako bi se izbjegli problemi s opskrbom plina. Vjerujem u diplomaciju kao instrument razumijevanja i nadam se da će razum prevladati kako bismo izbjegli situaciju koje se sve strane boje. I zbog toga vjerujem da će taj sporazum uspjeti. Uvaženi zastupnici, ranjivost Europe e, ranjivost Europe je ogromna zbog energetske ovisnosti i zbog toga energetska sigurnost mora biti politički prioritet. U tom smislu, kao povjerenik za klimatske i energetske politike, doprinijet ću postizanju Evropske unije energetike uz ambiciozne politike mm, za klimatske promjene koja će se temeljiti na sljedećim stupovima. Najprije će to biti smanjenje potrošnja energija. Moramo nastojati unaprijediti energetsku učinkovitost i nakon 2020. i to posebice u sektoru izgradnje zgrada, prijevoza i ostalim industrijama. Zatim moramo postignuti, postignuti pravo jedinstveno tržište za energetiku, a zato nam je potrebna potpuno povezana mreža između svih zemalja članica i na taj način stati na kraj svim izoliranim dijelovima a naravno naši potrošači moraju nam biti prvi kad o tome razmišljamo. Zatim moramo diversificirati izvore energije i, puteve opskrbe te dopustiti e, obrnute tokove energije. Brzo otvaranje južnog toka predstavlja ključni E, element energetske politike Europske unije u smislu i diversifikacije i sigurnosti opskrbe. Zatim moramo raditi na razvoju inovacije i novih energetskih tehnologija. Moramo raditi na e, smanjenju troškova te na uvođenju novih tehnologija sa niskim udjelom ugljičnog dioksida te energetski učinkovitost. Isto tako moramo povećati vlastitu proizvodnju energiju. Moramo raditi na unapređenju koordinacije politika i to na nacionalnoj razini i uspjeti da Europa postaje, govori prema trećim zemljama samo jednim glasom. Osim toga u Europi trebamo zajednički sustav energetskog upravljanja. Uvaženi zastupnici, planiram postići potpuni razvoj okvira za 2030. i to usklađujući sve instrumente koje imamo kako bismo postigli taj cilj. I sada ću vam izložiti neke ideje. Radit ću na jačanju sustava trgovinja emisijama stakleničkih plinova. Moj prioritet će biti e, uspostava rezerve za stabilnost tržišta kako bismo dali strukturnu stabilnosti tržištu ugljika. Isto tako planiramo raditi na jačanju sustava ETS kako bismo osigurali ispunjavanje novih klimatskih e, ciljeva za razdoblje nakon 2020. Osim toga, planiram raditi na zakonodavnom prijedlogu o distribuciji ciljeva za emisiju stakleničkih plinova koji nisu pokriveni sustavom ETS. Na taj način ćemo e, osigurati da se napori raspodijele kroz sve sektore. Što se tiče sektora prijevoza, bit će potrebno prilagoditi sve sisteme kako bi ih se pronašli odgovarajuće ravnoteže. I naravno, prijelaz na niskougljično gospodarstvo mora ići ruku pod ruku s istraživanjem i inovacijama. Prioriteti koje sam izložio će doprinijeti u borbi protiv nezaposlenosti i to posebice e, protiv nezaposlenosti mladih. A e, u tom smislu gospodin Juncker će predstaviti paket za zapošljavanje rasti i ulaganja koje će doseći oko 300 milijardi eura. Naporno ću raditi kako bi klimatske promjene i e, energetika bili prioritet tog prijedloga. Vjerujem da borba protiv klimatskih promjena i borba za bolju energetsku politiku ne poznaje političke boje. Ne, postoji niti jedna osoba na ovom planetu koja se neće dotići problemi klimatskih promjena. Ne postoji ni jedan kutak Europe, ni jedan dom, ni jedna tvrtka koja neće snositi posljedice, uključujući one energetske prirode. I zato s vama želim voditi ovu borbu u ovom izazovu i zbog toga molim vašu podršku. Grazie e Hvala povjereniče. E, sada ćemo odmah započeti sa pitanjima po sustavu ping-ponga. Najprije riječ dajem Peteru Lizeu. Hvala. Hvala kandidatu za povjerenika. Vaša je uvodna izjava bila vrlo jaka i vaš iskaz o financijskom e, imovinskom stanju jest ispravan. Mogao bih kolegici i također E, pokazati e-mail glavnog tajnika Europskog parlamenta Klausa Velea koji e, kaže da je u tom pitanju došlo do pogreške službi parlamenta. Dakle, i samo je jedna izjava ispravna. E, o, gospodin Kenjete je vrlo ljubazan bio, nije dakle uopće krivio parlament u tom smislu. A sada govorimo o, o okolišu. Vi ste, gospodine, govorili o klimatskim promjenama. Znate da neki ovdje čak i u ovom parlamentu kažu da klimatskih promjena zapravo i nema i što vi, da se to, o tome pretjeruje. Što vi na to kažete? Hvala na ovom pitanju. Mislim da od tisuću 1988. godine kada je panel IPCC uspostavljen, da je taj panel napravio izvrstan posao. Pet puta su proveli evaluaciju i pokazali da je došlo do krimanskih promjena koje se odražavaju na rad ljudskih bića. Mnogi ljudi stalno rade u okviru Ujedinjenih naroda na tim pitanjima, a i Europska unija uvelike je investirala. Bilo je dakle sedam okvirnih programa na tu temu, a sada u okviru programa Obzor 2020. godine mi također podržavamo ova istraživanja. Svako je desetljeće toplije od prethodnog u posljednjih 30 godina, a vodimo evidenciju 1850. Vidimo da imamo e, puno klimatskih promjena. To vidimo svakodnevno na televiziji. Ne možemo odgoditi naša djelovanja. Moramo dakle priznati ono što su znanstvenici otkrili, ali kada to shvatimo, da to trebamo, pretočiti u političke orijentacije i nakon toga e, moramo imati ambiciozne ciljeve koje ćemo izložiti na sastanku na vrhu u Parizu. Međutim, e, moramo također djelovati u okviru društva, jer oni koji kažu da do klimatskih promjena ne dolazi, vrlo su moćni i mediji o njima puno, daju puno prostora ja moram govoriti o tome da je, su klimatske promjene velike i da je to ono što je, su uzrakovao čovjek. Biću vrlo aktivan u tom smislu. Hvala lijepa. A sada riječ ima kolegica Bam Brent. Hvala. Evo, ukratko gospodinu Lizeu, mi ćemo čekati dakle, evaluaciju odbora Juri, nije mi potreban sam e-mail. E, moje pitanje bit će vezano i za sukob interesa, jer je to važno u javnom mjenju u Europi. Imam specifična pitanja za vas. Vrlo nedavno e, e, dionice koje ste imali u petroliferi de Dukal i Petrologijski kanal, vi ste ih dakle prodali. Imam konkretna pitanja, molim vas e, odgovorite da ili ne. Možete li potvrditi da je vaš sin bio član upravnog odbora u obe tvrtke? Možete li potvrditi da vas je e, e, vaš šoga zamijenio u te obe, te tvrtke i isto tako možete li potvrditi da su to tvrtke koje ste osnovali vi i vaša supruga, a da su sada oni u rukama vašeg šurjeka. Vi ste rekli da nikada nećete u eh, vašem resoru e, imati bilo što što eh, je vezano iz vaše osobne interese. Sve ću vam pojasniti. Hvala na pitanju. Ja sam eh, onoga dana kada sam saznao da sam imenovan za kandidata za povjerenika, ja sam e, prodao svoje dionice u toj tvrtki. Ni moj sin, ni moja žena nemaju dionice u tome, niti u nekoj tvrtki koja je vezana za te dvije tvrtke. Međutim, postoji još nešto. Ja od samog početka kažem da ne postoji sukob interesa. Zašto? To su male tvrtke prema europskim standardima, imaju 15 radnika, a one se bave pitanjima logistike. One se ne bave bušenjem nafte, niti prodajom goriva, niti ispitivanjem imali nafte na moru. Dakle, to su vrlo male tvrtke i zato kažem da nema sukoba interesa. Međutim, kako bismo sve pojasnili, napravio sam i nešto više. I e, moj, ja i moj sin smo dali ostavku u upravnom odboru. Niti moja žena, niti moj sin, niti ja sada nemamo ništa u toj tvrtki u upravnom odboru, nemamo nikakve osobne interese. Dakle, nema sukoba interesa. Grazie. E adesso la parola per... Hvala lijepa. A sada pitanje gospođe Gerling. Hvala. E, gospodine Kanijete, s obzirom da je 40% smanjenja e, emisija, dakle to je e, cilj Europske unije, ali E, ostvarit će se svega polovina toga do 2050. godine. A isto tako s obzirom na e, suradnju sa našim partnerima e, koje u svjetlu samita koji će se održati u Parizu. Hoćete li vi nakon tog sastanka na vrhu revidirati emisije i odobravanja za emisije. Prije svega ja mislim da je paket za 2030 godinu e, uravnotežen i umjeren 40% za obnovljivu energiju, 27% za drugu vrstu energije, a Gospodin Juncker je to odredio i želi da to bude obvezujuće. Dakle, jasno je da se radi o paketu koji je uravnotežen. Zahtijevat će da se svi sektori i svi europljani e, tome prijavne ulože napore kako bi se to ostvarilo. Po pitanju sastanka na vrhu u Parizu, u velikim gospodarstvima u svijetu, oni koji imaju najveće emisije mogli bi se dogovoriti oko ambicioznih ciljeva. U tom slučaju neću se tome protiviti. Komisija neće praviti prepreke, žele li se ostvariti ambiciozni ciljevi. Međutim, mora se također uzeti u obzir i činjenica da se mora udovoljiti međunarodnim kreditima za emisije. Dakle, njih se, njima se treba udovoljiti moramo zapravo jako dobro proučiti njihovu kvalitetu, kvalitetu tih emisijskih kvota. U prošlosti nije uvijek bilo jasno kada se govorilo na primjer o um, čistim mehanizmima ovakve vrste projekata. Budem li postao povjerenik, jako ću pomno proučiti kvalitetu emisijskih kvota kako e, bi se smanjile emisije. Hvala, a sada kolega Herbrandi ima riječ. Hvala, gospodine Kanjete vaš resor je možda najznačajniji u cijelom kolegiju, cijelog kolegija povjerenika. Osobno nisam bio sklon da se ta dva portfelja spoje. Međutim, s obzirom na to da su klimatske promjene najveći problem za čovječanstvo, možda je ovakav pristup ispravan i zato je vrlo bitno da e, na čelu toga bude prava osoba. Prema tome mi moramo to danas procijeniti. Što se tiče energetske tranzicije, vi ste nekada vrlo tjesno bili vezani za naftnu industriju, prema tome ne mislim da ste vi prava osoba za taj posao. Morate mene i moj klub zastupnika uvjeriti da ipak jeste. Prema tome, molim vas da me uvjerite da ste vi zaista prava osoba i da ste shvatili koliko su važne sve te stvari. Pokušat ću vas uvjeriti. Moram naći načina da vas uvjeren. Ja e, sam nekada bio ministar ekologije u Španjolskoj i tada sam imao dionice u tim tvrtkama i tada sam s povjerenicom zaduženom za ekologiju se borio za ostvarenje ovih ciljeva i ja sam se zalagao za vrlo ambiciozne ciljeve za paket 2030. godine. I ja sam e, kao predstavnik Španjolske se zalagao ne za naftu, nego za zelenu energiju, za obnovljivu energiju. Gospodine Gebrandi, ja sam se nekada borio za protiv klimatskih promjena. To je najvažnija stvar trenutno u svijetu moramo ujednjenim narodima okupiti gotovo 200 zemalja i e, to je teško. Isto tako čvrsto vjerujem da mi moramo položiti račune budućim naraštajima. Moramo misliti dugoročno. Klimatske e, su politike, dugoročne politike. I moram reći da nisam nikada bio vezan za svijet nafte ja imam 2% u tvrtki koja se bavi tim pitanjima, ali ja sam se uvijek zalagao za energetsku učinkovitost, za zelenu energiju i borbu protiv klimatskih promjena. Tako sam postupao u prošlosti i tako ću postupati i u budućnosti. Hvala lijepa. Riječ sada ima kolegica Rodriguez Rubio. Hvala vam. Gospodine Kanjete, stvarno se ne želim još jednom pozvati na vašu obitelj, no ne bih to učinila da to doista nije neophodno. Mislim da, smatra, mislim da doista morate pojasniti da nema obiteljskih interesa. Vi ste se riješili svojih dionica u dvije tvrtke koje su povezane s naftom industrijom, to, to nam je svima jasno, no nedavno smo čuli o vezama svog vašeg šogora sa tom tvrtkom koji još uvijek obnaša važne dužnosti u, toj u tim tvrtkama. Još bih vam htjela govoriti o jednom prijatelju koji za vrijeme krize građevine u Španjolskoj bavio se i proučavanjem solarnih panela i kada je Španjolska odlučila uvesti pomoć za obnovljive izvore energije i potaknuti razvoj te industrije, govornica je prekinuta. Ispričavam se, vrijeme vam je isteklo. Hvala vam zastupnice. Hvala vam na pitanju. Ja se nisam nikada na brzinu riješio svojih dionica bila je jedna srijeda kada me je novoizabrani predsjednik Juncker obavijestio da će me predložiti kao povjerenika za klimatsku i energetsku politiku. I u tom trenutku sam odlučio prodati svoje dionice kako bih pokazao što veću transparentnost i nezavisnost i da ne bi bilo mjesta za nikakve sumnje. Dakle, to nije bilo ništa ubrzano, ali je bilo vrlo transparentno. Druga stvar, Danas sam ovdje da me ispitate bih li bio dobar povjerenik za klimatsku i energetsku politiku, a povjerenici su potpuno e, neovisni od politika ko koje se vode u njihovim zemljama. Mi ne odgovaramo nikakvim mandatima, nacionalnim mandatima, već odgovaramo europskim interesima. Možda Španjolska vodi politiku koja je pogrešna. Ja sada se time ne mogu brinuti. Ja, ja moram ovdje braniti europske politike. Europu moram pretvoriti u predvodnika korištenja obnovljivih izvora energije. Moramo modernizirati e, mreže kako bi svi imali pristup obnovljivim izvorima energije. To mogu učiniti. A mogu vam dati i postotak. Postotak obnovljivih izvora u Španjolskoj je u ovom trenutku 16,1%, to je prošle godine, a cilj je, cilj je bio 20% do 2020. Tako da očito Španjolska je jedana od zemalja koja u ovom trenutku vrlo dobro napreduje prema cilju i ima vrlo dobre rezultate već sada. No još jednom ću ponoviti, ovdje odgovaram za europske politike, tražit ću najbolje europske politike i morat ću uspostaviti europski sustav koji će biti ujednačen i kojim će se pružati podrška obnovljivim izvorima energije i kako ne bi bilo nepravednog natjecanja između zemalja članica i time ćemo se baviti. Hvala vam. A sada riječ ima gospodine Ikaut. Hvala lijepa. Gospodine Kanjete, kao prvo molio bih e, da date jasan odgovor o tome na koji je način vaš šogor povezan sa upravo spomenutim poduzećima. jer e, ja smatram e, da i on spada u obitelj, a nadam se da i vi to mislite. Kao drugo, Čini mi se da svaki put treba dugo vremena prije nego što date određene informacije. E, primjerice, Petrologis je dobio javna sredstva 2011. kada ste vi predsjedavali tom tvrtkom, a kada e, je to otkriveno 2014. rekli ste da to niste znali. Kako je to moguće da vi to niste znali? Danas je gospodin Hill rekao da je prodao svoje dionice čim je znao da će biti imenovan za nekog kandidata za povjerenika, a nije čekao da vidi koji će to biti resor. Zašto ste vi to učinili tek kada ste saznali koji će to biti resor i da će to biti klimatske promjene i energetika? No, budući da nisam bio imenovan, nije postojao nikakav razlog za prodaju. To nije nezakonita djelatnost niti u Španjolskoj, niti u Europi. Međutim, čim sam doznao da ću postati povjerenik, odlučio sam ih prodati a iako sam znao da ne postoji sukob interesa. Međutim, želio sam izbjeći svaku sumnju i zato sam otišao korak dalje. Jer ne mogu dopustiti da postoji sumnja u sukob interesa. Ja sam, dakle, donio odluku da prodam dionice. Što se tiče moje imovinske kartice. Ondje stoji e, pitanje koje se odnosi na moje interese, odnosno udjele i udjele moje žene. U ovom slučaju, dakle, niti ja, niti moja žena nemamo niti jednu dionicu u tim tvrtkama i to je potpuno jasno. A što je sa drugim ljudima, to... E, nije relevantno. Radi se o užoj obitelji i to je ono što je ovdje relevantno. Ja sam, dakle, djelovao čim sam doznao da ću biti imenovan za kandidata niti prije niti kasnije, a taj postupak zahtjeva 3 do 5 dana. Ne možete to učiniti isti tren, jer je riječ o društvu s ograničenom odgovornošću i treba nekoliko dana. Ja sam želio osigurati transparentnost i išao sam čak i dalje od onoga što se traži, bio sam potpuno jasan i naveo da ne postoji sukob interesa i moja obitelj nema udjele u tom poduzeću, ni ja ni moja žena, niti u kojem drugom poduzeću koje posluje u e, naftnom sektoru. Hvala, sada riječ kolega Pedicini. Hvala lijepa predsjedniče. Dobro večer gospodine Kanjete. Do sada smo govorili o vašoj obitelji. Ja ću vam govoriti o mojoj obitelji. Ja kao i moja obitelj i sav moj narod mi živimo u području gdje se koristi eh, iz škriljevca nafta, odnosno lomljenje kao način da se buši nafta. A istovremeno u našoj zemlji imamo najveću nezaposlenost mladih ljudi i već postoji problem sa svim turizmom, ima jako puno zagađenosti i na kraju imamo isto tako i najviše tumora i zbog izlaganja teškim metalima i teškim ugljikohidratima. Vi, jeste li vi dakle protiv ovakve prakse koja je loša i za e, europske građane i za okoliš? Hvala. Kao što dobro znate, ugovor daje svakoj državu isključivo pravo da iskorištava e, izvore energije i to spada pod nacionalne ovlasti. Europska komisija je pripremila e, propis o o tome da ako jedna država donese odluku da se ekstrakcija mora provoditi uz najveće poštovanje i zaštitu okoliša. Europska komisija je za sada dala samo jednostavnu preporuku. No osim toga, pokrenuta je jedna znanstvena mreža koja se bavi istraživanjem svih iskustava ekstrakcije e, skriljevca u Europskoj uniji kroz projekte koji su pokrenuti, pokrenuti kako bi se vidjelo koje su najbolje prakse i koje su posljedice takvih praksi. Na temelju te analize predložit ću komisiji da pripremimo zakonodavne propise i da reguliramo ekstrakciju plina i škriljevca. Naravno, sve to uz najveće, najveću moguću zaštitu okoliša i naravno u e, suradnji sa povjerenikom zaduženim za zaštitu okoliša. Stoga obećavam vam da ćemo raditi na analizi najboljih praksi, pratit ćemo sve što se događa na svijetu, što se, na koji način se utječe na prirodu, koje su gospodarske i socijalne posljedice i na temelju takve analize ćemo moći pripremiti zakonodavni prijedlog koji će biti obvezujući i kojim ćemo regulirati to područje. To naravno nije jednostavno zato što su ovlasti država članica jasno definirane, ali Europska unija također ima zadatak e, zaštititi e, prirodu, okoliš i živi svijet. Grazie, adesso Hvala. Sada riječ ima kolegica Pilar del Hvala vam, gospodine Kanjete. Hvala vam i što ste pokazali predanost u vašoj izjavi i što inzistirate na transparentnosti. Sigurno će biti onih koji će i dalje inzistirati na obiteljskim eh, pitanjima za vrijeme ove rasprave, no ovdje smo se okupili da još jednom pokažemo kako nema sukoba interesa. Ne, zbog to, ne samo zbog toga što ste vi to rekli, već i zbog toga što je odbor za pravna pitanja ovog parlamenta to potvrdio. Ja ću se e, više osvrnuti na energetsku politika. Energetska ovisnost najviše proizlazi zbog toga što nam nedostaju adekvatne strukture te zbog nedovoljnog razvoja pametnih mreža. U ovom trenutku imamo jako puno projekata, ali nedovoljno sredstava. Koje instrumente će pokrenuti komisija kako bi potaknula modernizaciju mreža opskrbe i osigurala međupovezanost tih mreža? Evidentemente, para tener seguridad energética hace falta Naravno, da bismo osigurali energetsku opskrbu, moramo biti, moraju naše mreže biti povezane i to na Baltiku, u Južnoj Europi, u svim dijelovima Europa. A da bismo to imali, potrebne su nam pametne mreže. Jedino ćemo na taj način izvući najbolje. Osim toga, tu ima još jedan e, minimalni, minimalni zahtjev koji se definirao na konferenciji u Barceloni 2000 koji je definirao jedan indikativan cilj od minimum 10% međupovezanosti. Taj se cilj e, ispunjava, dakle ide se prema ostvarenju tih ciljeva i naravno sve je to u interesu Europske unije i za sve mreže plina i električne energije se ide prema tom cilju. No postoji jedno izuzeće, i to je Iberijski e, poluotok, koji je u ovom trenutku zapravo otok i zbog toga moramo raditi na unapređenju tih mreža. U ovom trenutku Europska komisija vodi dijalog između regulatornih tijela iz Francuske, Portugala i Španjolske kako bi se razbila ta blokada, a i pokrenut je jedan e, projekt za povezivanje preko Pirineja. Govorimo o snazi od 400 e, do oko 800 megavata. No, riječ je o projektu koji se vrlo, vrlo sporo odvija. Stoga bit će potrebno jako puno političke volje od strane komisija, od strane komisije, jer ovdje nisu stvar samo financijska sredstva, a s druge strane treba će mobilizirati i financije. Budući da sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe nisu dovoljne, trebat ćemo raditi sa bankom za eh, Europskom investicijskom bankom i sa paketom koji je najavio gospodin Juncker od 300 milijardi eura kako bi se ti projekti ostvarili. Grazie, adesso la parola al eh, collega Grote. Hvala, sada riječ ima kolega Grote. Hvala lijepa. Gospodine Kanjete, tijekom zadnjih nekoliko dana i tjedana e, bilo je riječi ovdje, a i u javnosti, o vašoj povezanosti sa e, poduzećima iz e, ovog sektora. Naknadno ste prilagodili svoju imovinsku karticu bolje ikad nego nikad, a isto tako me zanima što se tiče e, rezerve za stabilnost na e, tržištu i e, sustava trgovina emisijama. Hoće li to biti prekasno ukoliko se taj novi sustav uveze nakon 2021. Možemo ovdje raspravljati nadalje o vašoj obitelji i na koji su način povezani s poduzećima, ali bi me zanimalo i e, što možete reći o ovom pitanju. To je prilično e, teško pitanje i e, pokušat ću dati odgovor na engleskom, moj njemački nije tako dobar. Kao prvo, želio bih reći da E, sustav određivanja cijena koji postoji je e, jako dobar. To je učinkovit alat koji će dovesti do niskougličnog gospodarstva. I stoga sam e, odlučan dalje raditi na razvoju sustava trgovanja emisijama. Postavili ste pitanje koje se odnosi na rezerve za očuvanje stabilnosti na tržištu. E, to je jako dobar alat e, jer će e, pomoći da izbjegnemo manipulacije sa cijenama. Prekomjerne količine kvota će ući u rezervu i onda ćemo moći dalje funkcionirati. Vaše pitanje je da li dalje raditi na tome da se to unaprijedi, odnosno da se premjesti na ranije ili da to odgodimo. E, odgoda je bila jedna od mjera. Međutim, s obzirom na situaciju smatram da ukoliko bude postojala dostatna potpora u ovom domu podnijeću zahtjev vijeću e, kako bi se e, što više uvela rezerva za osiguranje stabilnosti na tržištu. Natićemo način izbjeći odgode. Tražit ću vašu potporu u ovom parlamentu i ako vi budete podržali ovu mjeru, naravno sustav trgovanja emisijama vrlo je kompliciran, ali ako budete pružili podršku, ja ću se zalagati za to da to pomaknemo na ranije. Hvala. Sljedeći kolega Jakavić. Hvala lijepa. E, ja bih imao jedno pitanje. Zanimalo bi me što vi kao povjerenik i što Europska komisija kani učiniti kako bi osigurala neovisnost Europske unije od dobavljača energenata. Govorili ste o napređenju interkonekcija, međutim mene zanimaju detaljnije pojedinosti o namjerama komisije u ovom području. Isto tako imao bih pitanje koje se odnosi korištenje lokalnih resursa i sirovina. I treće pitanje je sljedeće. Što se tiče e, reforme sustava trgovanja emisijama, E, kako će to utjecati na konkurentnost e, europskog gospodarstva? Kao prvo, Smatram da u svakom slučaju moramo diversificirati izvore e, nabave. Ne možemo ovisiti o samo jednom dobavljaču plina ili drugih energenata. Moramo osigurati interkonekcije u cijeloj Europi. E, moramo razviti i južni koridor. Jasno je da južni tok ne može e, dalje ići ukoliko ne osiguramo poštivanje cjelokupnog europskog zakonodavstva, odnosno europske pravne stečevine. Moramo razviti sve interkonekcije. To je naš prioritet. U europskoj, transeuropskoj e, mreži, transportnoj mreži. Osim toga moramo mobilizirati sredstva iz strukturnih fondova. E, imamo sada mogućnost da se 20%, e, 20 sredstava iz strukturnih fondova E, može koristiti u sektoru e, klimatske politike. Osim toga, što se tiče sustava e, trgovanja emisijama, moramo voditi računa o konkurentnosti gospodarstva i moramo imati sustav slobodnih kvota, besplatnih kvota, moramo razmišljati o unapređenju sustava Parlament je istaknuo da je potrebno pronaći optimalna rješenja. Moramo razmišljati o izmjenama kako bismo osigurali konkurentnost industrije, ali istodobno moramo voditi računa i o onim zemljama koje e, grade elektroenergetska postrojenja i hoće li one koristiti stari sustav ili novi. Hvala, um, Hvala lijepa. E, kako ja to vidim, Europa je danas suočena sa dva velika izazova. E, mora se boriti protiv klimatskih promjena i mora poboljšati energetsku sigurnost e, pomoću energetske učinkovitosti mora više koristiti obnovljive izvore energije i smanjiti ovisnost e, o uvoznim energentima. S obzirom na potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije u cijeloj Europi, recimo od obalne izvori u Sjevernom moru, Zanima me na koji način možete osigurati da se e, u cijelosti iskoriste ovi potencijali za obnovljivu energiju i da se izvoze u Europi. Kako možete osigurati jedinstveno e, tržište za energiju, a to može biti ključ koji će ponuditi rješenje za ova dva važna izazova. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na ovom pitanju. E, mi smo suočeni s velikim problemima e, što se tiče većeg korištenja obnovljivih izvora energija. E, najveći problem je taj je što unutarnje tržište ne funkcionira kako treba. Nemamo napredne mreže kako bismo osigurali energiju u vršnim razdobljima. Stoga moramo uložiti napore kako bismo pripremili novo zakonodavstvo i dovršili unutarnje tržište. I ako budemo imali učinkovite napredne mreže i ako e, operatori prijenosnog sustava budu u stanju e, koristiti kapacitete u cijelosti, moći ćemo dalje razvijati i unaprijediti kapacitete. Moći ćemo dalje podržavati i regionalne projekte kao što su e, kao što je odobalna obalna mreža inicijativa u Sjevernom moru. A koliko mi je poznato, postoji potpora za taj projekt, osim toga e, trebamo imati sve europski sustav. Moramo razviti prekograničnu suradnju i trebamo postupno raditi na dovršetku unutarnjeg tržišta. Ono što je jako važno su mreže, jer postoje problemi s obnovljivim izvorima energije. Morate u protivnom imati velike rezervne kapacitete, zato moramo imati napredne mreže. Istodobno, moramo e, raditi na razvoju nerazvijenih područja gdje je potrebno povećati investicije. Hvala. Riječ ima kolegica Lopez Almejo. Hvala vam. Gospodine Kanjete, e, voljela bih imati raspravu s vama još tim više što sam žena. No, danas vam moram reći zašto ne možete biti povjerenik. Vaša je vlada likvidirala obnovljive izvore energije u Španjolskoj, zaustavile, to je potaknule e, bušenje na Kanarskom otočju. Dopustili ste zlouporambu naftnih kompanija koje je bio potpuno koji potpuno ignorira 7 milijuna osoba koji nema pristup energiji. I kako onda možete doći danas ovdje u Europu i govoriti upravo suprotno onome što ste radili? I niste dobri za budućnost. Dovoljno je informirati se o vašim interesima, što nije jednostavno zato što to svaki dan mijenjate. Mogli ste nam i ranije reći sve ove vaše promjene. Osim toga, naftne kompanije kod kojih imate dionice sa javnim ugovorima, tu se ne zna ništa. Sve to u vlasništvu tvrtke u Nizozemskoj. Možete li nam o tome nešto reći? Imate puna usta patriotizma i španjolske. Govornica je prekinuta. Isteklo vam je vrijeme. E, nisam shvatio koje je bilo vaše pitanje, ali pokušat ću svejedno odgovoriti. Već sam ranije rekao, ovdje ne predstavljam, budući da sam kandidiran za povjerenika, ne predstavljam nikakvu državu niti ne branim nacionalne politike. Branim europske politike, politike obnovljivih izvora energije te politike pružanja podrške obnovljivim izvorima energije, a da se pritom ne naruši tržišno natjecanje. Ovdje sam da branim ravnomjerna pravila i ravnomjerne uvjete. Ovdje sam da pokušamo regulirati unutarnje tržište i da pokušamo uspostaviti sustav za obnovljivo izvore energije, kako bismo izbjegli probleme koji su nastali u nekim zemljama, poput Španjolske. I to ne za vrijeme vlade u kojoj sam ja bio član, već prije toga. Koje su dali poticaje koje na kraju nisu uspjeli. No kada se država nađe u takvom deficitu, mora to ispraviti. Tako da ono što ćemo učiniti na europskoj razini jest definirati pravila kako bismo imali sustav podrške koji će se temeljiti na tržištu i koji neće toliko ovisiti o, e, o javnom novcu. I moramo osigurati jednake uvjete u cijeloj Uniji. Ali razvoj obnovljivih izvora energije ide paralelno sa razvojem naprednih mreža. Stoga to ću raditi kao povjerenik. Vodit ću ambicioznu politiku energetske učinkovitosti, definirati obvezujuće ciljeve za energetsku učinkovitost, podupirati politiku obnovljivih izvora energije, tražiti veću diversifikaciju energetskih izvora i nastojati zaustaviti ovisnost Europe o uvoznim energentima i stati na kraj izolaciji, energetskoj izolaciji određenih država, članica. Pokušat ću raditi na zajedničkoj europskoj politici koja će donijeti koristi svim zemljama članicama, čak i onima koje su u prošlosti provodile pogrešne politike i zbog toga se našle u nevolji. E adesso la parola alla collega Rivasi. Kolegica Rivasi ima riječ. Hvala. Gospodine Kanjete, među velikim načelima Europskog parlamenta nalazi se i transparentnost. Kada gledam što ste vi radili u prošlosti kao ministar okoliša, dopustili ste Epsonu da pučini od kanadskih otoka vrši bušanje. I napravili ste dvije pogreške, dopustili što se tiče e, autorizacija, vi ste odbacili sve autorizacije javnih i privatnih tvrtki da, za pristupe tome. A drugo, vi ste e, zabranili e, svim e, europskim tvrtkama da provjeravaju sigurnost buštotina. Pa kad se radi o bušotinama naftnih e, platformi, kako možemo imati povjerenja u vas? E, hvala, ali ja nisam bio ministar industrije nisam ja bio taj koji se odlučio za takva istraživanje nafte na pučini, već Ministarstvo industrije. Ono što radi Ministarstvo okoliša, on radi procjenu utjecaja na okoliš. A procjenu utjecaja na okoliš rade stručnjaci, a ne političari, jer Španjolska i jest pravna država. Mi imamo velike stručnjake za okoliš koji prave takve procjene. Ako su studije učinka pozitivne, onda dobiju dozvolu, a ako su negativne, odbiju se dozvolu. I ja sam kao ministar okoliša tražio da se zatvori najveća rafinerija nafte u Španjolskoj zato što je ocjena stručnjaka bila negativna. Ali kod nas se sve zasniva na znanstvenim podacima. Kada bi se na području ekologije donosile političke odluke, onda situacija ne bi funkcionirala. A s direktivom koja je nedavno izmijenjena o istraživanju nafte na pučini, e, mislim da je to dobra direktiva zbog toga što postoje sve mehanizmi zaštite i prevencije. Ja ću gledati kakva je situacija i bude li potrebno, predostrožnost će se povećati. Evo, tako stvari stoje i to je istina. Ja sam bio ministar okoliša, dopustio sam da rade moji stručnjaci, a ja uvijek slijedim mišljenja stručnjaka. Ja nisam donosio političke odluke kako bih pomogao nekom prijatelju primjerice. Ja se zasnivam na radu stručnjaka i njima daje, ukazujem povjerenje. Isto i kada se radi o klimatskim promjenama. Oprostite. A sada riječ dajem gospodinu Elmeru. Hvala vam, predsjedniče. Dopustite mi da se predstavim. Ja sam glasnogovornik za energetiku iz najvećeg britinskog izaslanstva u Europskom parlamentu. Znamo da 18 godina već nema globalnog zatopljenja, nema globalnog zatopljenja uopće u ovom stoljeću. Isto tako znamo da ovo pretjerani obveze prema e, obnovljivim izvorima energije stvorilo probleme u Europi. Vaš prethodnik Ettinger je rekao da ne možete više e, pratiti unilateralne politike za klimatske promjene, a povjerenik Tajani je rekao da energetske cijene stvaraju industrijski masakr u Europi. Jeste li svjesni toga? Hoćete li nešto učiniti ne biste li riješili taj problem? Imate li neki plan za konkurentnost? Hoćete li spasiti evropske tvrtke od ove katastrofe koju uh, je stvorila naša obsesija, naša zelena obsesija? Thank you. Thank you very much. Hvala vam na vašem pitanju. Dopustite mi najprije da kažem da se ne slažem sa um, izjavom o globalnom zagrijavanju. To nije stvar mišljenja. Ako pratite statističke podatke vidjet ćete da u proteklih nekoliko desetljeća temperatura planeta je porasla. Temperature rastu za 0,8% a ako e, to prijeđe granicu od dva stupnja, to će doista biti katastrofalno. Stoga moramo ići e, po toj pretpostaviti. Nakon toga, e, istina da Evropska unija ima probleme sa cijenama energenata i energije. Zašto? Zato što nemamo izvore, zato što ovisimo o uvozu, a SAD, na primjer, naše su cijene mnogo struko više. Tako da da, imamo problema i to uzrokuje probleme s konkurentnošću. Stoga moramo raditi e, na razvoju vlastitih izvora energije. Zato moramo podržati razvoj obnovljivih izvora energije, zato moramo podržati energetsku učinkovitost i zato moramo biti manje ovisni o uvoznim e, energentima. To je nešto što bismo svi trebali učiniti. Moramo surađivati kako bismo imali i veću kupovnu moć. Jer u ovom trenutku tvrtke rade svoj posao, no zapravo ne pregovaramo zajedno o cijenama. Ja ću pokušati nagovoriti da se radi u tom smjeru. No, ono što nam je potrebno, potrebno imati jasan stav e, prema klimatskim promjenama na konferenciju u Parizu, kako bi sve zemlje članice prihvatile iste obveze i na taj način bismo stvorili jednake uvjete za sve. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Godin. Da, gospodine kandidatu za mjesto povjerenika i ja sam isto vrlo skeptična o pitanju sukoba interesa jer nema dima bez vatre. Međutim, moje pitanje je sljedeće. Jako se mnogo sredstava ulaže u vjetrenice na moru, a e, ekološke e, bilanca tih vjetrenica nije sasvim jasna. A E, isto tako gospodarskom gledano one zapravo zahtijevaju ogromne subvencije. Sada je e, pokazano da je na, sjever, na Sjevernom moru pokazano da je proizvodnja električne energije s vrlo složena i da li, što ćete vi napraviti kako bi se smanjili utjecaj vjetrenica, naročito oni koji su na počini u Europi? Moram reći da sve ove e, studije pokazuju da se radi o e, dobrim stvarima. Međutim, imamo problema nedostatka energije, nedovoljne povezanosti energenata i to u velikom dijelu europskog kontinenta. E, projekt na sjevernom Mioru, takozvani offshore grid, je e, upravo integrirao baš e, sve ove napore, uključujući i na regionalnoj razini, s ciljem proizvodnje električne energije. Međutim, to je povezano također i sa sustavom e, plina. A sve to postoji kako bi se riješio veliki problem, a to je problem e, nedostatka energije. Da, postoje i ekološki problemi i ekonomski problemi. međutim, radi se o kompromisu A ja ću kao povjerenik napraviti studije utjecaja e, kako ekološke, tako i ekonomske, tako i socijalne prirode. To je nešto što se mora napraviti, kao što se mora nakon toga provesti i javna rasprava sa svim dionicima. A treba se obavijestiti javnost o tome i nakon studija utjecaja e, će se dakle to rješavati na taj način. E, ja dijelim vaše mišljenje da su to važna pitanja. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Kariš. Gospodine kandidatu za povjerenika, resor klimatske i klimatska i energetska politika ima ugrađenu dilemu. S jedne strane imamo kolektivnu potrebu da smanjimo emisije ugljičnog dioksida i usporimo klimatske promjene. S druge strane imamo interes i potrošača i industrije za niske cijene energije koje će povećati našu konkurentnost i stvoriti nova radna mjesta. Moje pitanje je sljedeće. Kako vidite vašu ulogu u uravnotežavanju ovih e, dilema? posebice s obzirom na potrebom za energetsku sigurnost, što znači da moramo smanjiti našu ovisnost o eh, uvozu plina i to posebice iz Rusije. Mislim da je ovo zapravo najteži dio mog posla. Jer moramo zajamčiti opskrbu energije svim evropljanima, ali po razumnom po razumnoj cijeni. A to zahtijeva djelovanje na svim područjima. To nije jedna jedinstvena mjera kojom ćemo to riješiti. To znači da moramo početi sa energetskom učinkovitosti. učinkovitošći. Jer ako vam ne treba energija, uštedit ćete jako puno novca i e, lakše će biti ispuniti opskrbu energentima. Tako da prvi prioritet je direktiva o energetskoj učinkovitosti. i to odredbe dakle će biti funkcionalne nakon 2020. E, što ćemo učiniti sa energetskom učinkovitosti zgrada? Zatim, moramo naći jeftiniju energiju kroz obnovljive izvore energije. E, u ovom trenutku imamo vrlo napredne tehnologije koje možemo iskoristiti za obnovljive izvore energije. A tu je i tehnologija za hvatanje i skladištenje ugljičnog dioksida. Osim toga moramo uspostaviti interkonekcije diljem cijele Europe. Južni tok mora biti apsolutni prioritet, no istovremeno moramo zaštititi i Baltičku regiju koja se nalazi u vrlo e, osjetljivom e, području i vidjet ćemo što će se dogoditi sa njihovom električnom mrežom. Taj projekt će biti vrlo skup, ali E, je vrlo bitan jer moramo i njih e, sinkronizirati s europskim sustavom. No sve te mjere treba provoditi zajedno. Istovremeno moramo raditi na tome da i naši natjecatelji se drže ovih obvezujućih ciljeva kako bismo imali jednake uvjete za sve. Tako da eto kao što vidite jako ćemo puno toga morati e, učiniti kako bismo ostvarili te ciljeve i sigurnost energije i niske cijene. Hvala, a sada riječ ima kolegica Martina Vernon. Gospodine Kanjete, vi ste bili ministar u vrijeme e, kada je e, španjolska vlada 2013. odobrila e, bušenje u svrhu ekstrakcije plina iz škriljevaca. Osim toga, odobrili ste i prve velike isporuke iz Kanade. Moje pitanje, kako ste došli do zaključka da je ekstrakcija plina i škriljevaca nešto što nije opasno za stanovništvo, jer posvuda u Europi postoje demonstracije i prosvjedi protiv toga, skupljaju se potpisi i e, mnoge vlade došle su do zaključka da je potrebno zabraniti te postupke. Kako ste došli do ovih odluka u Španjolskoj? Osim toga, uskoro ćemo imati e, konferenciju o klimatskim promjenama u 2015. Možete li nešto reći o e, visini emisija stakleničkih plinova koje nastaju korištenjem nekonvencionalnih goriva? Hvala. Thank Hvala vam na pitanju. Najprije, mm, što se tiče ekstrakcije plina iz škriljevca, dakle, to je odluka koju donosi svaka zemlja posebno i ima pravo na to temeljem ugovora. Tako da vlade mogu same odlučiti hoće li krenuti tim putem ili ne. Što je učinila komisija? Komisija je dala preporuku Dakle, komisija je dala smjernice koje se moraju pratiti, tako da oni koji traže dozvole znaju koje uvjete moraju poštovati. Nisam bio ministar koji je dozvolio uh, hidrauličko bušenje u cilju ekstrakcije plina i škriljevca. No, bio sam taj ministar koji je odlučio da Takva praksa mora biti predmet najstrože procjene učinka na okoliš. To je bila moja odluka. Dakle, da se takvo bušenje doista strogo procjenjuje uz korištenje najstrožih, najstrožih tehnika i najstrožih kriterija. A sada komisija je uspostavila mrežu i prati što se događa diljem svijeta i koje probleme izazivaju te prakse. I sada na temelju znanja koje će biti prikupljeno na temelju analize učenja, učinaka, tek kad to vidim ću predložiti odgovarajuće zakonodavstvo. Na samitu u Parizu ćemo se okrenuti prema obvezujućem sporazumu za sve zemlje koje su potpisale sporazume i vidjet ćemo koje će nam biti zajednički teren. Mi tamo idemo kao e, lideri, zato što imamo svoj paket. Imamo paket vrlo konkretnih i ambicioznih ciljeva, na primjer cilj od 40% smanjenje emisija. Hvala vam, a sada gospođa Visnjevska. Gospodine kandidate za mjesto povjerenika, Europska unija e, je ona koja ima manje od 10% emisija stakleničkih plinova u svijetu. Što namjeravate napraviti po pitanju paketa energetske učinkovitosti za 2030. godine? E, kakve će to biti industrije, one koje će trošiti više energije? E, što ćete napraviti kako biste zajamčili energetsku sigurnost svih europskih zemalja? I isto tako kako bi se omogućila ravnomjerna e, raspored tih emisija za e, europske zemlje. Kako ćete se nositi sa Kinom, Indijom i SAD-om i što ćete učiniti kako bi oni smanjili tu energetsku, te emisije? Prije svega, među onim što moramo napraviti kako bismo poštivali naše ciljeve, jest da poštujemo sve sporazume e, za e, ciljeve za 2020. godinu. Sada dakle imamo ciljeve. Moj prvi prioritet kao povjerenika bit će da se provodi zakonodavstvo kako bi e, se stvari zaista od sada do 2020. godine događale. Moramo također pripremiti nove zakonske propise e, za sljedeći period. E, ja ću to napraviti određenim direktivama na relevantnim područjima. Istovremeno me pitate što ću učiniti kako e, bi oni koji su izvori emisije, kako bi oni napravili kompromis ja ću e, sa energetskom unijom i sa potpredsjednicom e, e, napraviti koherentnu akciju otići ćemo na Sjedinjenim američkim državama na forum koji postoji za najbolju energetsku učinkovitost. Treba ćemo također raditi u okviru skupine G7, Moramo također surađivati s velikim dionicima u svijetu, Kinom, Indijom. A isto tako vrlo je važno da u tome sudjeluju i najmanje razvijene zemlje kao i otočne zemlje. Vrlo je važno da oni sve to pripremaju u svjetlu pripreme sastanka na vrhu u Parizu. Dakle, pokušat ćemo uspostaviti obvezujući kompromis u Parizu koji će biti značajan. Važno je dakle da se svi opredijele i obvežu da će se boriti protiv promjena e, klime. Sada riječ ima gospođa Berder. Oprosti što vam ja kao žena postavljam složeno pitanje. Međutim, postići globalni dogovor o smanjenju emisija ugljičnog dioksida, dakle to je važno, međutim klimatske promjene nisu uzrokovane jedino emisijama ugljičnog dioksida. dolazi e, vrlo, mnogo drugih e, problema koji su vezani za, za klimatske promjene od E, i što vi namjeravate počiniti e, po tom pitanju jer e, vi nam morate reći zaista na koji način nas možete uvjeriti da će Europska unija biti globalni čelnik u borbi protiv klimatskih promjena. Isto tako što ćete napraviti vezano za energetiku E, i nakon 2020. godine i kako ćete spriječiti da dođe do krađe zemljišta u e, zemljama u razvoju. Vi ste postavili jako mnogo pitanja, ja ću pokušati odgovoriti na većinu njih ja imam e, pun, e, vrlo ambiciozne ciljeve po pitanju klimatskih e, promjena i ja ću raditi na svim relevantnim područjima, radit ću na području poljoprivrede, prometa i tako dalje. Želim ambicioznu politiku za borbu protiv klimatskih promjena. Treba pomoći najmanje razvijenim zemljama da se prilagode i da ublaže efekte na sastanku u Parizu vrlo će važan aspekt biti financijski paket. E, mi razvijene zemlje moramo napraviti takav paket. Obvezali smo se na stotinu milijuna dolara. Mi moramo to obećanje izvršiti. E, Vidimo da sada različite zemlje e, obećavaju da će izdvojiti sredstva u zeleni paket. Financijski paket bit će važan da bi podržao te mjere u budućnosti. Također ste mi postavili pitanje o tome kako ćemo se baviti sjećom e, šuma i nestankom šuma. Da, e, moramo sada proučavati kakav utjecaj, stvaran utjecaj ima korištenje biomasa na okoliš. Mi sada mijenjamo mišljenje. Želimo koristiti biomasu, ne prihvaćamo emisije e, e, ugljičnih e, dioksida. Dakle, postoje tri vrste biomase. Ja mislim da ćemo morati koristiti ono što je najmanje agresivno za okoliš. Moramo pomoći zemljama da e, se e, da, ostvare svoje obveze i treba će im puno stručne pomoći. Hvala. E, riječ ima kolega Juristija Bauns. Dobro večer. Gospodine Kanjete, svi znamo za popis prioriteta komisije i nema smisla da izbjegavate odgovarati na naša pitanja time što, što, time što izlažete. I žao mi je. Mislim da, mislim da se sada niste pretvorili u zaštitnika okoliša kao što, neki, kao što vi to sada predstavljate. Prv, dva pitanja. Kad govorimo o ekstrakciji plina iz škriljevca, hoćete li imat, uzeti u obzir e, mišljenje većine europskih građana, između ostalog i e, građana Baske, a drugo pitanje, mm, moramo postaviti pitanje o tome kako ste vodili katastrofu prestiža. Hoćete li isto tako uh, zabraniti upotrebu sjanura u rudarskoj industriji? Ja ću obvezati španjolsku državu da ispuni sve propise Europske unije baš kao i sve ostale države članice. Zato što, zato što moja obveza kao povjerenika jest osigurati da se ispunjavaju propisi Europske unije. To je prvo. A drugo, što se tiče upravljanja katastrofe prestižem. Ja sam tada bio ministar za ribarstvo. Ono što, je, ono što sam ja učinio bilo je zatvoriti ribolovna područja Španjolska Španjolske kako se tamo ne bi lovilo ribu i kako bi, se, kako bi se zaštitilo zdravlje građana. To je za mene bilo ključno, zaštititi zdravlje Španjolaca. I ribari su od prvog e, dana zatvaranja do ponovnog otvaranja e, ribolovnih područja dobili odštete. E, španjolska obala se očistila u rekordnom razdoblju od šest mjeseci i pozivam vas da posjetite sjever Španjolske i da vidite ljepotu te obale. Na taj način sam ja vodio katastrofu prestiža. Što se tiče frekinga, svaka zemlja članica donosi svoje odluke, suvereno. Komisija ne prisiljava zemlje članice da vode prakse e, bušenja, niti to zabranjuje. Komisija jednostavno definira kriterije koji se moraju ispoštovati ako će se takve prakse primjenjivati. To je ono što radi komisija. I komisija u ovom trenutku radi na istraživanju svih e, znanstvenih podataka, istražuje sve prakse u Europi i izvan Europe kako bi bila u stanju pripremiti specifične propise kojima će se regulirati prakse hidrauličkog bušenja u cilju ekstrakcije plina iz škriljevca. Komisija je dala prijedlog o tome će se razgovarati sa svim parlamentarcima, a vi predstavljate javno mnjenje ovdje. Hvala lijepa. Riječ sad ima kolega Maragal. Gospodine Kanjete, govorilo se o sukobu interesa zbog vaših veza sa naftnim lobijem. Ali nije se razgovaralo o nečem drugom, a to su vaše sudjelovanje u poreznim oazama. Možda je to bilo zakonito, ali to je svakako nemoralno i neprihvatljivo sa europskim dužnostima. Ne slažem se e, što se tiče, ne slažem se s vama što se tiče vašeg plana za rijeku Ebro. No ne mogu zaboraviti vaš antievropski karakter vaših praksi. Jeste li vi ili netko iz vaše obitelji imali udio u tvrtkama u Panami, Nizozemskoj ili Kostarici? Mislite li sada odustati od vašeg mjesta kandidata za povjerenika s obzirom na sve ove informacije? Što biste trebali učiniti? Odgovorit ću vam vrlo pažljivo. Nisam nikad imao gospodarske djelatnosti u zemljama koje su porezne oaze, niti sumnjive transakcije. Svi su moji prihodi uvijek bili prijavljeni poreznoj upravi u Španjolskoj. Tako da to vam mogu reći. Svi moji prihodi su uvijek bili prijavljeni poreznoj upravi u Španjolskoj. I ponosim se time. Nisam sudjelovao, niti imam dionice u nijednoj tvrtki u, u inozemstvu. One dionice koje sam imao sam prodao i to na vrlo transparentan način i budući da je to bilo vrlo transparentno, e, jer da nije, vjerujem da me gospodin Juncker ne, ne bi imenovao. Zato što ja sam bio transparentan. E, prijavio sam to u svojoj imovinskoj kartici. Prodao sam ih, nisam ništa sakrio, nikada. I stoga mogu vam zajamčiti da je moja savjest čista. Doista čista. Jer sam uvijek ispunjavao svoje porezne obveze. I to mislim da je prva dužnost svakog građanina. I zbog toga mogu reći da sam ponosan da sam tako uvijek i postupao. Grazie. Hvala lijepa. Riječ ima kolega Tamburano. Gospodin Kanjete, Europska unija je do sada malo pozornosti odredila na potrošače koje su vrlo važni čimbenik za e, e, e, štednju energije. Prema studiji OECD-a 80% energetske učinkovitosti i štednje čine žene jer žene vrlo često koriste javni prevoz. Što vi e, mislite i da li želite se obratiti ženama i uzeti u obzir e, vrlo značajan doprinos e, žena ka energetskoj učinkovitosti i borbi protiv klimatskih promjena. Hoćete li vi mm, na taj način se, kako ćete se ponašati prema ženama, kolegicama? Hvala vam na pitanju. U mojem, mojoj uvodnoj izjavi sam e, već rekao da je jednakost između muškaraca i žena osnovni temelj za pravedniju i napredniju Europu. Ja čvrsto vjerujem u jednakost muškaraca i žena. Svaki puta kada sam obnašao političke dužnosti i mnogi od vas to znaju, pogotovo španjolskoj zastupnici, e, najodgovornija mjesta sam povjeravao upravo ženama. Gospođa Carmen Fraga je bila sa mnom u Ministarstvu za e, ribarstvo. Još jedna kolegica u Ministarstvu e, poljoprivrede. Ministarstvo za klimatske promjene e, također drži jedna žena. Stoga time želim reći da sam jako važan, jako svjestan važnosti žena u politici. I s druge strane, da, svjestan sam E, učinaka klimatskih promjena na žene. E, govorili smo o puno primjera i govorilo se isto tako o ulozi žena u izradi klimatskih politika. Isto tako se govorilo o ulozi žena u e, poljoprivredama, pogotovo u afričkim društvima. I budući da se brinete e, za žene. Ono što mogu ovdje reći jest da će moja, moj kabinet poštovati ravnomjernost spolova i da će šefica mog kabineta biti upravo žena. I naravno tražit ću da i u općim upravama se poštuje isto načelo. I slažem se sa, i sa predsjednikom Junkerom koji je također inzistirao na tome da u komisiji bude što više žena. Hvala lijepa. Riječ da ima kolega Balco. Hvala lijepa. E, kada se radi o nuklearnim elektranama, tu postoje velike razlike u mišljenju. E, brojni aktivisti za zaštitu okoliša protive se nuklearnim elektranama, a istodobno su poznati američki znanstvenici pokazali da u borbi protiv globalnog zatopljenja nuklearna energija predstavlja nešto što bi moglo biti dobro rješenje jer postoje argumenti prema kojima se tu radi o čistom izvoru energije. E, naravno, podržavamo obnovljive izvore energije, ali srednjoročno gledano to eventualno nije realan cilj. U vašem resoru radi se ne samo o borbi protiv klimatskih promjena, nego i o energetskoj politici. I stoga me zanima vaše mišljenje o nuklearnoj energiji. Ponovit ću još jednom. Odluka o tome koji će se energetski izvor razvijati, to je odluka zemlja članica. To nije odluka povjerenika. Povjerenik ono što mora učiniti jest regulirati. Ako zemlja članica odluči koristiti e, energiju koja je u principu čista, kao što je nuklearna energija koja ima problem e, ostataka, zato imamo direktivu o nuklearnim e, ostacima, o nuklearnom otpadu, E, ono što se država mora obvezati da će učiniti jeste zajamčiti maksimalnu e, razinu sigurnosti. I to smo mi zapravo i učinili kroz naše direktive o nuklearnom otpadu. Radimo zajedno sa Europskom agencijom za atomsku energiju, e, zajedno sa Euratomom i ako postoje zemlje članice koje žele raditi na razvoju nuklearne energije, energiju, one to moraju učiniti imajući na umu maksimalnu sigurnost. Zato u komisiji kada postoje određeni projekti, komisija analizira te projekte da vidi koji bi tu problemi mogli nastati. Od tog trenutka zemlje članice mogu koristiti nuklearnu energiju. U ovom trenutku u Europskoj uniji mm, se odlučuju za nuklearnu energiju. S druge strane, Njemačka ili Belgija e, zatvaraju svoje nuklearne pogone a s druge strane e, Velika Britanija ili Mađarska žele graditi nova nuklearna postrojenja. Europska komisija pritom pazi što se događa, pazi da procese zatvaranja nuklearnih postrojenja se rade po najvećim standardima sigurnosti i da nuklearni otpad ide u odgovarajuće strukture za otpad i da se koriste najmodernije tehnologije uz najvišu moguću sigurnost. Ono što je zadaća Europske komisije je e, zajamčiti sigurnost u Europi. Hvala vam, a sada ću simbol e, moći u ovoj prostoriji prenijeti e, kolegi Džeriju Buziku koji će predsjedati drugim dijelom sastanka. Hvala lijepa. Zahvaljujem Giovanni. Upravo smo dovršili tri dijela ovog saslušanja i sada ćemo prijeći na četvrti krug. Prvi kolega koji ima riječ je Ivo Belet. Hvala lijepa. Dobro večer. E, doista cijenim e, vaš angažman i odgovor na pitanje koje je postavio Matijas Grote što se tiče reforme sustava trgovanja emisijama, a posebno što se tiče provedbe reforme u svrhu ostvarenja tržišne stabilnosti. Moramo vidjeti točno sve elemente što se tiče trenutka i e, odgode same primjene. Imao bih jedno pitanje. Kako povezati ovu ambiciju sa opravdanim interesima i poteškoćama koje vidi industrija? Koje su to garancije koje vi, odnosno Europska unija, možete dati onima koji ostvaruju najbolje rezultate u industriji, a kako bismo se borili protiv takozvanog isticanja ugljika, odnosno seljenja industrije zbog velikih troškova naknade i naknada za zaštitu okoliša? Izvolite. Zahvaljujem na ovom pitanju. Mi imamo najvažnije tržište ugljikom na svijetu. Drugi gledaju ono što mi radimo i uzimaju nas kao primjer. Kina, SAD ili Švicarska. Mi ćemo u budućnosti morati povezati naša tržišta kako bi postojalo jedno globalno tržište i zato imamo ogromnu odgovornost e, što se tiče oblikovanja našeg tržišta. Ono mora biti vrlo učinkovito. Međutim, mi moramo voditi računa i o našoj industriji. Glavni cilj Europske unije je osigurati rast i radna mjesta. To je najvažnije. Kako bismo to ostvarili, moramo imati industrijski sektor rast 2% BDP-a moramo imati uspješnu industriju i zato e, moramo nastaviti primjenjivati sustav e, besplatnih kvota, a kako bismo izbjegli takozvano e, isticanje ugljika. U prošlosti nije dolazilo do preseljenja poduzeća zbog povećanja cijena kvota. Međutim, u učinkovitijem sustavu može se dogoditi da se cijene povećaju. I zato moramo imati sustav besplatnih kvota, moramo dobro oblikovati novi sustav i moramo voditi računa o problemima zemalja koje, kod kojih postoji velika ovisnost o ugljenu kao gorivu u njihovim termoelektranama. Moramo osigurati sustav koji će pružiti potporu industriji što se tiče novog e, sustava e, moramo e, biti vrlo uporni jer imamo veliku odgovornost kako bismo osigurali najbolje rezultate. Hvala. Hvala vam. Povjerenik, kandidat povjerenika za klimatsku i energetsku politike. Vi koji ste bili ministar u vladi koji je objavilo zakon o španjolskoj obali koja je zapravo bila sramota Europe i koja je zapravo dovela do uništenja velikog dijela našeg bogatstva. Vi ste isto tako definirali obvezujuće ciljeve za borbu protiv klimatskih promjena. To je ono što sada kažete. No, priznajte da nam doista nije jednostavno s vama. Prvo nas uvredite, sve žene. Nakon toga, kako biste sakrili vrlo jasan sukob interesa, na brzinu prodajete dionice. A 24 sata prije ovog saslušanja, dakle jučer, tvrdite da ste dobivali naknade od e, Narodne stranke u Španjolskoj i tri mjeseca taj podatak niste dali Europskom parlamentu. Smatrate li da je to moralno u redu? Govornica je prekinuta. Muchas gracias, señora diputada. Hvala vam, gospođo zastupnice. Reći ću vam dvije stvari. Ja sam uvijek, kada sam bio ministar zaštite okoliša, mm, glasao za prijedloge e, povjerenice Hedegard. To možete vidjeti iz zapisa. Uvijek sam podržavao prijedloge komisije. E, isto tako bio sam član zelene skupine. 13 ministara koji smo se zalagali za čiste, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost. Nije nam se svidjelo korištenja fosilnih goriva. Kada nisam bio kandidat još, nisam ništa na brzinu prodao. Prodao sam dionice kada me gospodin Juncker obavijestio da me imenovao za povjerenika. To nije bilo ništa ubrzano. To je bilo posve transparentno i posve dosljedno. Da, usvojio sam zakon o obalama kako bih zaštitio interese velikog broja europskih građana koji su bili uložili u Španjolsku koji su bili kupili imovinu na španjolskoj obali i koji su preko noći ih gotovo izgubili prema zakonu. Taj sam zakon usvojio kako bih zaštitio interese europskih građana. To sam učinio. I nisam ništa skrivao. Nisam ništa skrivao. Zato što iz mog životopisa se jasno vidi Mm, da sam bio predsjednik izbornog povjerenstva. To je politička dužnost i za to nisam bio plaćan. Tu sam jednostavno dobivao nadoknadu svojih troškova. A i to sam od prvog trenutka uključio u svoju imovinsku karticu. Od prvog trenutka je to stajalo u mojoj kartici. Kako bi odbor za pravne poslove to mogao provjeriti. To je također prijavljeno poreznoj upravi u Španjolskoj. Na to je plaćen porez. Stoga to je potpuno transparentna aktivnost. Zahvaljujem kandidatu za povjerenika na ovoj izjavi. I dajem riječ gospodinu Ashley Foxu. Hvala lijepa. Dobro večer, gospodine Kanjete. E, Biće vam drago čuti da mene ne zanima što vaš ogor radi u životu. E, trenutno ima 240 projekata zajedničkog e, interesa u sklopu e, instrumenta za povezivanje Europe i sa proračunom od 5,8 milijardi eura za narednih sedam godina. To znači da većina ovih projekata neće biti financirana. Možete li nam objasniti koje ćete kriterije primjenjivati kako biste donijeli odluku o tome koji će se projekti financirati, a koji ne? Osim toga, u ovom trenutku e, veliki je naglasak na projektima plinovoda. Kako ćete vi osigurati e, dostatna sredstva za poboljšanje e, elektroenergetske mreže? Smatram da su svi projekti čiji je cilj povezati zemlje i osigurati interkonekcije naš prvi prioritet. Točno je da u sklopu instrumenta za povezivanje Europe imamo samo 5,8 milijardi eura. Jedna od stvari koje ću učiniti u budućnosti kada budemo radili izmjene financijskog okvira osigurati da to bude prioritet. Osim toga, e, tražit ću paket od 300 e, milijardi kao financijsku omotnicu za ove projekte i tražit ću e, da se angažira što više sredstava Europske investicijske banke. Što se tiče odabira projekata od zajedničkog interesa, tu postoji nešto što je meni važno. Nije povjerenik taj koji odlučuje koji projekti idu, a koji ne. Postoji jedna skupina koja surađuje i sa regulatorima, operatorima distribucijskih sustava, gospodarskim subjektima. Oni zajednički odlučuju. Projekti koji su nam najzanimljiviji su oni koji služe povezivanju i oni čiji je cilj energetska sigurnost za Europsku uniju. Mi naravno moramo raditi u sklopu regionalnog okvira. To nije odluka koju donosi sama komisija, ali smatram i priznajem da su sredstva ograničena što se tiče instrumenta za povezivanje Europe, CEF, moramo se boriti za e, više sredstava kako bismo mogli pružiti potporu ovim projektima. Hvala lijepa, a sada dajem riječ kolegi Grauta Vidalu. Hvala vam. Europsko vijeće, parlament i komisija su podržali cilj među povezanosti električnom energijom od oko 10% i planira se podići to do 15% do 2030. To ne samo da je glavni, glavna prepreka u ostvarenju energetske unije, nego je i prepreka na putu ostvarenja ciljeva za, do 2020. Neke od zemalja članica su E, radile na razvoju obnovljivih izvora energije, došlo je do viškova, a nisu uspjele izvesti tu energiju u ostatak europskih zemalja. Zar nije da će se taj cilj interkonekcije na kraju suprotstaviti s ovim ostalim ciljevima? Zar ne bismo trebali imati jedan dosljedan europski okvir i koje mjere planirate provesti kako biste povećali interkonekciju? interkonekciju? Jedan od mojih prioriteta će biti e, osobno poticanje projekata interkonekcije za Europu, počevši od Baltika i završavajući istokom Europe i Iberijskom poluotoku. No moramo mm, biti svjesni da će to biti vrlo bitno u budućnosti. No Vaše pitanje se više odnosi na Iberijski poluotok. Da, istina je, mi smo zapravo energetski otok i radi se na razvoju obnovljivih izvora energije, no imamo dva problema. Ne možemo prihvatiti viškove proizvodnje i druga stvar, ne možemo izvoziti, iako imamo dobre odnose sa Portugalom, no ne možemo izvoziti u ostale zemlje Europske unije. I to ne samo u susjedne zemlje poput Italije, E, Ujedinjeno kraljevstvo, što bi bilo dobro da imamo interkonekciju s tim zemljama. E, napravili smo male korake, no Europska komisija sada potiče dijalog između Francuske, Španjolske i Portugala kako bi se ti projekti ostvarili i realizirali. E, jedan projekt napreduje malo brže od drugih, to je električka interkonekcija, dakle sa 1400 na 1800 megavata. E, no drugi projekti ne napreduju tako dobro. Stoga najprije moramo postići politički dogovor između zemalja članica. Drugo, potrebna nam je financijska podrška i zapravo privatni sektor nas ne smatra rentabilnima, stoga su nam, potrebne, su nam potrebna financijska sredstva. I treća stvar, definirati normativni okvir koji će definirati da sve dozvole i ovlaštenja se mogu napraviti u skraćenom roku i pojednostavnoj proceduri. Tome ću se posvetiti, tim zadacima ću se posvetiti, no ne samo na Iberijskom poluotoku, nego na svim, u cijeloj Europi. Dajem riječ e, kolegi Miloslavu Ransdorfu. E, e, Gospodine Kanjete, u energetskom sektoru imamo prirodne monopole, no budućnost europske energetike je u suradnji velikih energetskih struktura i malih energetskih struktura. Što možemo učiniti kako bismo uspostavili ravnotežu između velikih i manjih e, energetskih infrastruktura? Kako bismo postigli ravnotežu najprije se moramo boriti protiv monopolističkih praksi. A ako netko iskorištava, zlopotrebljava dominantni položaj, to se mora ispraviti. No, najbolji način jest imati unutarnje energetsko tržište. Što to znači? To znači da prvi energetski paket moramo u potpunosti implementirati treći energetski paket. Zatim e, moramo implementirati e, napredne mreže, interkonekcije, prekogranični e, prijenos i tako dalje. I to moramo učiniti zato što moramo mm, imati potrošača u centru. Moramo, moramo imati brojače, pametne, napredne, brojila, da potrošači mogu izabrati svoje e, oblike potrošnje, da možemo uključiti energiju dobivenu iz obnovljivih izvora energije i da možemo i ono što e, potrošači sami proizvode uključiti u mrežu. I to ćemo sve moći učiniti tek kad budemo imali unutarnje energetsko tržište. Stoga će jedno od mojih glavnih poglavlja biti dovršiti unutarnje energetsko tržište. Želim da takvo tržište funkcionira, da ima horizontalan i transparentan sustav cijena i tek tada će, se, će nastati veća konkurentnost u Europskoj uniji i e, pad cijena ako budemo nastavili imati izolirana tržišta. Niti će biti konkurentnosti i imat ćemo problem visokih cijena. Tako da tu ravnotežu između malih i velikih ćemo uspostaviti kroz zajedničko e, tržište. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Claude Turmes. Gospodine Kanjete, kao španjolski ministar za zaštitu okoliša, naglašavam e, zaštita okoliša, e, vi ste dopustili takozvani fracking i osim toga ste e, dopustili korištenje e, ugljena, e, nuklearne elektrane. Jeste li vi uopće sudjelovali u svemu tome? Osim toga postoji sukob interesa. Miguel Domexolis nije bilo kakav šogor. On je vaš poslovni partner već 25 godina. On je član obitelji. I osim toga, već 13 godina traje e, postupak zbog porezne prevare protiv e, firme za koju ste vi bili nadležni u to vrijeme. E, na koji način kanite postupati u svjetlu svega ovoga? Gospodine Turmes, ja ne znam odakle vam ti podaci. Jeste li vidjeli moju imovinsku karticu i moj, e, moj životopis ja sam bio i e, odvjetnik, to jest pravnik, tako da vodio sam procjenu brojnih tvrtki. A kao ministar zaštite okoliša nisam nikada donio odluke koje spominjete. Nekada neke stvari dobijete kad ste na vlasti, nekada izgubite, baš kao i e, u Europskoj komisiji. Možda sam dobio propise o backloadingu, o odgodi primjene, no izgubio sam druge bitke. Bio sam ministar zaštite okoliša i svi projekti koji su se odvijali u Španjolskoj su bili pod predmet procjene. I mislim da sam vodio politiku zaštite okoliša koja je bila najstroža do tog trenutka u Španjolskoj. Kriteriji su bili strogi, ali i tehnički. To nikada nisu bili politički kriteriji. Sada vi spominjete Tarsans. U parlamentu se govori o biogorivima, koji su, dakle, ti su prijedlozi na stolu i parlament će o tome odlučivati. Tako da, kada govorimo o propisima Europske unije, kada ti propisi nešto dozvoljavaju, onda države članice neće ići protiv tih propisa. Ako Španjolska recimo ne ispunjava određene propise, onda će Europska komisija ili Europska unija pokrenuti postupak protiv Španjolske. Ako se zabrani uvoz tarsanasa i to je u skladu sa e, odredbama mm, svjetske trgovinske organizacije, no trenutačno u području biogoriva se ne razlikuje između te dvije stvari. Gospodin David Coburn. Gospodine kandidatu, Budući da ste sve više poznati po tome da e, ne vjerujete u ženske intelektualne sposobnosti, sigurno ste zadovoljni odlukom da vaše radno mjesto dobije e, muškarac. Zanima me e, što mislite o smanjenju emisija stakleničkih plinova koje treba biti 40%, a na Europsku uniju otpada samo 12% globalnih emisija, a na Veliku Britaniju samo 2%. E, ne smatrate li da su to ogromne svote za ublažavanje e, promjena, a zapravo je gospodarstvo rasjepkano. Bez obzira na to što mi učinili, globalne emisije će i dalje rasti, e, posebno s obzirom na to što građani Indije i Kine imaju i hladnjak i Ferrari u svakom dvorištu. No, u svakom slučaju, Mikrofon je isključen. Vrijeme je isteklo, poštovani kolega. Izvolite, molim vaš odgovor. No, kao prvo, E, vi možda ne vjerujete u klimatske promjene i mjere koje su potrebne za ublažavanje klimatskih promjena, ali ja sam čvrsto uvjeren da postoji ta opasnost i da moramo e, poduzimati potrebne mjere. Vaše pitanje zašto je naš cilj 40% smanjenja emisija stakleničkih plinova. To nije povezano sa razinom naših emisija. Drugi to ne rade. To je točno, ali na svijetu moraju postojati oni koji imaju vodeću ulogu. Mora postojati netko tko ima vodeću ulogu na području ublažavanja klimatskih promjena, a to je Europska unija. Mi smo to uvijek bili od Kopenhagena na svim samitima. Imali smo vodeću ulogu i to moramo je imati i u Parizu i moramo uvjeriti i druge. Lako je reći drugi ništa ne rade, neću ni ja no temperatura raste. A potrebno nam je čvrsto vodstvo kako bismo uvjerili Kinu, SAD, eh, da prihvate ambiciozne ciljeve, da se bore protiv klimatskih promjena. Onda ćemo interno razviti instrumente. Kada razvijemo zeleno gospodarstvo, bit ćemo konkurentni na globalnoj razini. Otvarat ćemo nova radna mjesta. Sada imamo 4 milijuna radnih mjesta u zelenoj ekonomiji. S obzirom na mjere koje su predviđene paketom za razdoblje do 2030, mi možemo otvoriti milijune radnih mjesta, možemo imati vodeću ulogu, možemo biti konkurentni što se tiče zelenog gospodarstva. Mi smo tu konkurentniji od drugih, e, razvijemo nove standarde i bit ćemo konkurentni. To je put kojim trebamo ići. Trebamo biti vođe što se tiče borbe protiv klimatskih promjena i biti konkurentni. Zahvaljujem. Sljedeći je govornik e, kolega Markus Piper. Hvala lijepa gospodine Kanjete na tome što ste pojasnili e, financijske informacije. I e, siguran sam da ćete uspjeti uvjeriti i kritične kolege. Imam jedno pitanje koje se odnosi na energetsku učinkovitost. Mnoge države članice imaju velike probleme što se tiče ostvarenja zadanih ciljeva. E, jednim e, dijelom e, zato što su jako detaljni, a osim toga postoje ciljevi na nacionalnoj razini. Pitanje kako možemo ponuditi fleksibilnost i poticaje kako bi svaka pojedina zemlja iskoristila postojeće prednosti što se tiče obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i teme CO2 tako da svaka zemlja može dati svoj optimalni doprinos. Hvala lijepa, izvolite. Kako bismo ostvarili ciljeve, moramo uzeti u obzir mogućnosti i situaciju u kojoj se nalazi svaka pojedina država članica. Moramo voditi računa o tome kako podijeliti napore. To moramo raditi u sklopu sustava trgovanja emisijama. Moramo imati odgovarajuća mjerila. I treba ćemo uzeti u obzir razlike u situaciji u pojedinim državama članicama što se tiče obnovljivih izvora nećemo imati opće obvezujuće ciljeve nego ćemo imati obveze za pojedine države članice a tu ćemo biti fleksibilni što se tiče mogućnosti kapaciteta i fizičkih e, e, kapaciteta e, država članica jer neke imaju veće mogućnosti a neke manje globalno gledano možemo imati e, minimalni cilj od 27%, a postojeće brojni instrumenti. Što se tiče energetske učinkovitosti, moramo raditi i na razini građana. Možemo ostvariti veće uštede u sektoru zgradarstva i toplinarstva, a treba raditi i na razini građana. Postoje brojne tehnike i smatram da tu postoje e, brojni instrumenti koje nudi vrlo važna direktiva o energetskoj učinkovitosti. I e, važna je isto tako direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada. Važno je uvesti napredna brojila i druge mjere Ukoliko to sve bude funkcioniralo, ostvarit će se velike uštede što se tiče električne energije u poduzećima. Imaćemo u budućnosti 200 e, milijuna naprednih brojila e, i na taj način ćemo ostvariti velike promjene. Hvala vam lijepa, e, gospođa Cabezon Ruiz. Hvala. Danas smo doista svašta čuli od vas i neke stvari bih i povjerovala da nisam živjela u Španjolskoj. I iz prve ruke poznajem vašu politiku i znam vas i vaše dijelo. Isto tako, molim, sjetite se da ste e, zaboravili ispuniti e, izjavu. jeste li danas poslali ovamo španjolsku vladu? Hoće li Španjolska biti kažnjena nakon ispuni cilj od 20%? I to ne zbog e, nedostatka regulatornog okvira, već zbog kriterije nacionalne vlade hoćete li započeti zakonodavne postupke što se tiče autonomne potrošnje kada je toliko posla uloženo i toliko napora uloženo u to? Ja nisam ni eh, kongresu zastupnika nikada sakrio nikakav podatak. Uvijek je sve objavljeno i sve ste vidjeli i u eh, medijima jer su podaci bili posuda. Što se tiče evropske, e, što se tiče španjolske vlade, e, stvoren je deficit tarifa koje vi smatrate smiješnim, no e, španjolski proračun to ne može platiti. To plaćaju potrošači ili kroz namete ili kroz povećanje računa za struju. To je bila politika koja je bila pogrešna. I to se možda vama čini sasvim razumno, no državnom proračunu ne. Osim toga, treba osmisliti sustav koji je osmjeren prema tržištu, a ne na javne potpore. I nemojte griješiti. Ja kao povjerenik ću raditi na provedbi europskih politika i kažnjavati ću države koje neće ispunjavati europske propise koji će biti obavezni. No, umirite se. Španjolska 2013. ima 16,1% e, udjela, a cilj je 20%. Um, najrazvijenije zemlje nemaju tako dobre rezultate u ovom trenutku. Ali da, volio bih da se do 2020. ispune ti ciljevi, a da bi se oni ispunili trebati će poduzeti određene mjere morat ćemo surađivati sa zemljama članicama, zato što e, komisija ovdje nije da bi kažnjavala, već da bi se surađivalo i da bi se pomagalo u ostvarenju e, ciljeva zajednice. No one države koje ne budu uspjele ispuniti te ciljeve, bit će kažnjene. Zato što ja ovdje ne predstavljam interese Španjolske, već predstavljam interese 500 milijuna europljana. I tome ću se, posva, tome ću se posvetiti ako mi e, pružite vašu podršku i odobrite me. Kolega Duncan, as a next speaker. je kolega Duncan. Hvala lijepa. Gospodine Kanjete, znate da je Škotska veliki proizvođač energije e, kao obnovljive, tako i fosilnih goreva. Nadam se da ćete i sami doći u e, Škotsku da se u to uvjerite. Možda ste nam mogli reći e, o e, zapravo onome što mi se nije toliko svidjelo, a to je tehnika lomljena prilikom bušenja u odnosu na konvencionalne tehnike. Na koji način će zastupnici biti obavješteni o zakonodavnim okvirima jer je to nužno za ulaganja, a mi znamo da je e, ekstrakcija plina nešto što može omogućiti da e, se e, imamo bolje zadovoljavamo potrebe za energijom u budućnosti. Hvala na tom pitanju. E, inicijativa mreže električne energije na pučini Sjevernog mora je projekt za kojeg se nadamo da ćemo ga moći podržati. Znam da imamo e, nedovoljno sredstava, nam se da ću uspjeti pribaviti dodatna sredstva, jer to ulazi u među prioritete, baš kao i baltički projekti međusobne povezanosti. E, to je jako važno. Međusobna e, povezanost i regionalni pristup izuzetno su važni. Za sada nemamo integrirano tržište energentima. Međutim, trebali bismo početi graditi s regionalna tržišta i onda e, budemo li ta regionalna tržišta međusobno povezali i integrirali, na kraju će imati integrirano jedinstveno energetsko tržište. Na na pentalateralnom forumu energenata e, koji jako dobro funkcionira zemlje Beneluxa, Francuska i Njemačka e, su tako povezane. Zatim imamo e, mrežu na Sjevernom e, moru i imamo također i mrežu Baltičkih zemalja. Trebali bismo povezati ne samo jednu vrstu energije, već povezati i druge energente u jedinstvenu mrežu, uključiti dakle u to i naftu i plin. Što se tiče plina i škriljevca, mogu samo ponoviti ono što sam rekao ranije. Proučit ću kako funkcionira sustav i odobrit ću zakonske propise kada proučimo kakvi su prvi rezultati u Europi. Hvala, a sada riječ dajem kolegi Jose Ignaciju Fariju. Gospodine Kanjete, vi ste u pismenom odgovoru Europskom parlamentu rekli da sve prometna sredstva moraju omogućiti smanjenje emisija. Zrakoplovni promet ima e, nedostatna e, nedostatke ovdje, a postoji problem s pomorskim prometom. Isto tako pomorski promet također ima i otpad koji je loš za klimatske promjene. Što se tiče ponovno zrakoplovnog prometa, e, možete li, e, tu postoji problem sa kvotama emisija. Što biste mogli napraviti vezano za otpad i pomorski promet? A što biste isto tako mogli napraviti s regulativom u zrakoplovnom prometu nakon 2016. godine kako bi došlo i na tim područjima manje problema sa zagađenosti? Hvala vam. Ovo je vrlo važno pitanje zato što svi sektori moraju doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena. I sada imamo sektore koji se ne zalažu svi na isti način. U slučaju zrakoplovnog prijevoza, koji je u okviru sustava ETS-a, ali samo prijevoz unutar Europske unije. No, prijevoz prema trećim zemljama ili iz trećih zemalja, kao što znate, imao je probleme koje je imao. Tako da moramo vidjeti hoće li Međunarodna organizacija za zrakoplovni prijevoz, iako, hoće li uspjeti razviti, pripremiti e, mjere za globalno tržište ili ne. Ako 2016. na sastanku koji se planira budu uspjeli pripremiti takve mjere, onda nećemo morati e, mi regulirati. Ukoliko na tom sastanku ne dođe do rezultata i Međunarodna organizacija za zrakoplovstvo ne bude uspjela definirati mjere, onda ćemo se morati vratiti na prethodnu direktivu i onda ćemo i mi i vi morati zajedno donijeti odluku hoćemo li u potpunosti e, implementirati direktivu ili ćemo je mijenjati. U svakom slučaju moramo čekati 2016. godinu da vidimo što će se dogoditi e, na tom sastanku. U slučaju pomorskog prijevoza, e, Međunarodna organizacija za pomorski prijevoz će se također baviti istom temom. Mi smo razvili sustav praćenja, izvješćivanja i verifikacije kako bismo vidjeli e, do koje mjere plovila zagađuju zato što prije nego što se krene u izradu propisa moramo znati kolike su te emisije. Tako da ako Međunarodna organizacija za pomorski prijevoz ne bude donijela nikakvu odluku, vidjet ćemo što ćemo mi učiniti na regionalnoj razini u Europi. No u ta dva prevozna e, sektora moramo pratiti što se događa e, na međunarodnoj sceni, zato što to je globalni problem i traži globalno rješenje. Hvala, gospođo Sirpa Hvala. Ispravite mi, e, ako griješim, koliko sam shvatila, zaista se obavezujete da će se boriti protiv promjene klime. Smatrate da je to velika opasnost za ljudski rod. Vi se zalažete za sustav ETS eh, e koji bi bio funkcionalan i eh, na cijenama koje bi bile učinkovite u borbi protiv eh, klimatskih promjena. Vi se također zalažete za paneuropske super pametne energetske mreže i isto tako se zalažete za obnovljivu energiju. Ja bih htjela čuti više o tome. Znamo da koristimo 1,5 e, meta do sada. Oproste, gospođo, nažalost, vaše je vrijeme isteklo. Oprostite. Molim odgovor. Predsjedavajući, nije mi jasno, nisam čuo na koju se, na što se odnosila brojka, čuo sam svega jednu brojku. Pritanje je sljedeće. Kako biste mogli pomoći rast u Europi koji će biti dobar za okoliš. Ne, odgovorit ću na engleskom. Imamo zaista velike mogućnosti da se ostvari gospodarski rast koji će biti u skladu s e, okolišem. Imamo vrlo mnogo potencijala u obnovljivoj energiji možemo razviti te potencijale u Europi, a možemo također razviti i industriju koja će se baviti novim vrstama obnovljive energije, e, tako što ćemo više ulagati u inovacije na tom planu. Imamo e, sada koristimo snagu vjetra ili sunca. Međutim, nismo još razvili tehniku e, hvatanja i skladištavanja ugljika to je jedna tehnika koja može pridonijeti e, gospodarstvu s malim emisijama ugljičnog dioksida. Moramo raditi na tome da obnovimo zgrade Trenutno e, obnavljamo 1% zgrada, trebali bismo to povećati na 2% zgrada. To će otvoriti mnoga radna mjesta, a ako e, obnovimo e, na osnovi ekoloških principa te zgrade, to će biti povoljno za okoliš. Imamo i ekodizajn koji je vrlo dobar instrument, baš kao i ekološke etikete i labeli. Mogli bismo imati bolje e, vrste sagorjevanja i tako dalje. Imamo već 4 milijuna radnih mjesta koja su u takvoj vrsti ekonomije. Možemo još i jedan milijun takvih radnih mjesta otvoriti. Gospođa Simona Bonafede. Hvala. vam. Predsjednik Juncker je rekao da će uložiti 300 milijardi na tom planu i mi ćemo e, jako paziti da zaista se taj novac dobro utroši isto tako zato što vjerujemo da Europa treba prestati s mjerama štetnje i e, moraju se ta sredstva uložiti i u one sektore za koje ste vi zaduženi. Možete li nam nešto više reći o prirodi tih 300 milijuna eura, o energetskoj tranziciji, otvaranju zelenih radnih mjesta za koje ste se vi obvezali i još e, danas. I kako su vaši planovi za ulaganja kako biste e, uložili dakle u energente, uključujući i obnovljivu energiju i ka, što ćete napraviti za e, tehnološki razvoj pametnih mreža? Hvala. Hvala vam na pitanju. Prvo što ću reći je da imamo ogromnu mogućnost u novoj komisiji. Moramo iskoristiti prilike za ulaganje u sektor e, energetike i borbe protiv klimatskih promjena i to ulaganja iz strukturnih fondova i iz, iz e, proračuna Unije. Zato što smo uskladili sve mjere kako bi 20% svih mjera išlo u smjeru e, obnovljivih izvora energije, klimatskih promjena i tako dalje. Tako da komisija mora zajamčiti da države članice iskoriste prilike koje nude strukturni fondovi kako bi uspjeli mobilizirati resurse namijenjene klimatskim promjenama. Prve informacije koje smo dobili e, iz paketa za 2014. do 2020. da u prvim godinama, znači u 2014. E, postotak iskorištenosti e, kapitala je oko 12%. I kad se sklope sporazumi o partnerstvu i kada se krene postupak, e, to je procedura ozelenjivanja, Zatim nakon toga moramo surađivati sa Europskom investicijskom bankom e, za financiranje novih projekata, za nove oblike projektnih obveznica. I treća stvar, Dakle, u okviru tog e, projekta od 300 milijardi energetika i energetska učinkovitost i obnovljivi izvore energije moraju dobiti ključnu podršku. Stoga ćemo morati raditi pod budnim okom naše dopredsjednice za energetsku uniju, te u suradnji sa ostatkom kolegija, kako bismo uspjeli mobilizirati e, resurse prema e, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Znači sa Europskom investicijskom bankom, sa paketom gospodina Junkera i sa proračunom, mislim da ćemo uspjeti puno toga napraviti. Hvala riječima. Po, Paul Rubik najprije. Hvala lijepa. E, želio bih kao prvo pozdraviti kandidata za povjerenika. E, ponosim se time što imamo nekoga što donosi praktična znanja. I smatram da je dobro i za parlament da imamo takve ljude kao povjerenike. E, moje pitanje odnosi se na aspekt potrošača. Mi e, želimo povećati sigurnost potrošača, posebno što se tiče kućanstava. E, energetsko siromaštvo igra veliku ulogu pa me zanima decentralizacija opskrbe energijom. Možete li zamisliti e, provedbu novih inicijativa u kontekstu naprednih tehnologija? Hvala. Hvala za ovo pitanje. Prije svega mislim da moramo razviti pametne mreže i pametno brojila. Vrlo je važno da potrošači budu u središtu toga. Potrošač e, mora moći birati. On može imati jeftiniju energiju i mora odlučiti o tome koliko će energije trošiti. Isto tako ako potrošač odluči da sam proizvodi energiju i da imamo e, takve male sustave za proizvodnju energije. Ja ću pokušati dati zakon inicijative da se vidi na koji način se može time upravljati na europskoj razini, jer svaka zemlja članica ima sada vlastiti pristup. Ja e, mislim da mi moramo regulirati način na koji netko može proizvoditi vlastitu energiju, ali može biti e, isto tako dio energetske mreže i u tom slučaju treba mu se energija koju proizvodi i platiti. Dakle, ima i osoba koje su u pravom energetskom siromaštvu, koji nemaju pristupa energiji i e, čuli smo već o tome da se razmišlja treba li se uspostaviti kategorija osoba koji su ranjivih po pitanju energenata. Različiti je pristup u različitim europskim zemljama, ali zaista postoji segmenti europskog društva gdje građani nisu u mogućnosti plaćati za energiju. Treba vidjeti kako im se može pomoći, da li boljim izaniranjem kuća ili pak određenim subvencijama. Hvala vam na vašem pitanju jer to je pitanje, o tome vrijedi razmisliti. Hvala lijepa. Gospodine Kanjete, riječ sada ima kolega Flavio Salonato. Hvala predsjedniče. Imam e, malo različita pitanja od kolega koji su do sada ponavljali. Vrlo smo daleko od integriranog europskog tržišta električnom energijom. Harmonizacija europskog tržišta trebala je ponuditi tržište koje će potrošačima i industriji omogućiti bolje usluge po manjoj cijeni. Međutim, to se nije tako dogodilo. I e, e, e, hidroelektrane sada predstavljaju proizvodnje, 16% sve proizvodnje proizvedene u Europi, a 69% e, sve obnovljive energije. U Europi e, su e, režimi koncesije za hidroelektrane različiti od zemlje do zemlje i ne postoji jamstvo da pokušaj nekih zemalja kao što su Italija, Španjolska ili Francuska, dakle da oni liberaliziraju tržište, da to slijede druga druge zemlje. Što ćete vi napraviti po tom pitanju kao povjerenik? Hvala vam na pitanju. Jedan od rezultata koji je proizveo treći energetski paket je da su nam regulatorna tijela sve neovisnija u svim zemljama članicama. A osim toga, e, između regulatornih tijela u EU vrlo dobro e, surađuju. Tako da pomičemo se prema europskoj regulaciji. Dakle, i regulatori, a i e, operateri. Radimo na e, usklađivanju i to ćemo i uspjeti ostvariti. No, istina je da tržište nije integrirano, da mreže nisu e, jednake. I kad govorimo o hidrauličkom u vodenom sektoru i hidroelektranima, to se najviše vidi. No u Europi moramo poštovati načelo proporcionalnosti i načelo učinkovitog upravljanja. Tako da, da, slažem se sa vama. Treba vidjeti hoće li europski propis e, značiti samo više birokracije ili će doista donijeti dodanu vrijednost. Zato sada imamo predsjednika, to je podpredsjednika koji je zadužen za bolju regulaciju na razini Europske unije moramo e, regulirati ono što ne možemo učiniti na nacionalnoj razini. Ali svaki, samo kad tu postoji dodana vrijednost. Ako imamo integrirano tržište, imat ćemo i usklađen sustav definiranja cijena, imat ćemo slobodno e, kretanje energije, energije i više konkurentnosti na tržištu. No sa zakonodavstvom Unije treba biti vrlo oprezan zbog načela proporcionalnosti. A to je načelo ključno e, ako želimo da građani imaju povjerenje u institucije. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Pilar Ariuso. Hvala vam, gospodine predsjedniče, gospodine Kanjete. Kao što je odbor za pravna pitanja izjavio, a vi ne, niste u sukobu interesa, a to je nadležan odbor. Ali ovdje sada upravo sudjelujemo u e, jednoj praksi, recimo naša ljevica se više interesira za to što e, radi vaša obitelj, nego što se više interesira jeste li sposobni obavljati posao povjerenika ili ne. Mi smo ovdje da bismo ocijenili jeste li vi, e, imate li odgovarajuće sposobnosti za povjerenika. u nekim zemljama članicama Europske unije, neke zemlje članice Europske unije imaju problema s opskrbom plinom iz Europske unije. E, što mislite kako ćete voditi to pitanje u sljedećih nekoliko godina i koje napore e, trebamo mm, za sljedećih nekoliko godina u istočnim europskim zemljama te koje nove rute moramo e, pronaći? ja bih volio da se pokrene južni tok. To bi bilo vrlo poželjno. No, osim toga moramo napraviti i južni koridor. I moramo naći poticaje kako bi privatni sektor, što je brže mogu, pripremio drugi koridor koji će zajamčiti sigurnost. Istovremeno ćemo morati e, raditi na interkonekciji baltičkih zemalja. To je vrlo važno te raditi na sinkronizaciji baltičkog energetskog sustava sa europskim. To je vrlo skupi projekt, ali je potreban zato što jamči nezavisnost, energetsku nezavisnost. Zatim moramo eh, raditi na povećanju naših izvora energije i obnovljivih izvora energije i to do mjere do koje nam to dozvoljava mreža. Zatim povećati energetsku učinkovitost jer nećemo morati toliko uvoziti. Zatim iskorištavati mogućnosti koje nam e, daje ukapljeni zemlji plin na jugu Europe. Postoji jako puno prilika. No, ne smijemo ovisiti o samo jednom opskrbljivaču i o samo jednom proizvodu, zato što ako dođe kriza, bit ćemo u nevolji. No, istovremeno moramo provoditi testove otpornosti da vidimo kako možemo, kako funkcioniramo. Moramo isto tako e, povećati našu kupovnu moć, zato što Europa je zapravo veliki kupac i ja ako budem povjerenik i ako europske tvrtke budu definirale zajedničke platforme za kupovinu u skladu sa propisima svjetske trgovinske organizacije i prema pravila o tržišnom natjecanju, podržat ću takve odluke. Mislim da Europa može puno učiniti ne bi li poboljšala svoj položaj na međunarodnoj sceni. Hvala lijepa sada gospođa Jute Guteland. Hvala. Počet ću od e, vašeg portfelja. Vi ćete dakle voditi pitanja vezana za klimu i energetiku, a kada budete pregovarali vi ćete voditi o tim Burkot isto tako i tim pitanjima. Što se tiče energetske sigurnosti, da li ćete raditi na obveznim ambicioznim ciljevima za zemlje članice tako što će morati koristiti obnovljive energije. Spomenuli smo također i pomorski promet. Hoćete li se vi boriti za napredak na tom planu. Vrlo ste pasivno odgovorili. Vi ste rekli da je Europa ta koja mora utrti put. Velik broj e, žena i e, djevojaka se brine o vašem mišljenju o intelektualnim sposobnostima žena. Počet ću sa pomorskom politikom. Problem te politike je to što moramo znati kakve su emisije prije nego što pripremimo uh, propise, granice, kontrole i tako dalje. Prije svega toga moramo znati kolike su emisije. Tako da Europska unija u ovom trenutku uh, pokrenula jedan uh, pametni sustav praćenja, izvješćivanja. Dakle, da se točno zna kolike su emisije i da se one verificiraju. Od tog trenutka E, tek od tog trenutka ćemo biti u mogućnosti donositi odluke. No, budući da je pomorski promet zapravo globalni problem, budući da brodovi kruže po svim morima, moramo o tome odlučiti na globalnoj razini. I zbog toga Međunarodna organizacija za pomorski promet će na svojem sljedećem sastanku donijeti odluku o tome. A ako ne bude donijela odluku, onda ćemo mi tu odluku donijeti na razini Europske unije. Naravno, želimo da naša plovila budu energetski učinkovita i da ispunjavaju ciljeve o emisijama. Što se tiče ciljeva sigurnosti, kad kažem sigurnost, tu mislim na sigurnost opskrbe. I to znači da želim raditi na svim frontovima kako bi sve zemlje imale zajamčenu e, sigurnost opskrbe. U ovom trenutku imamo problem s Ukrajinom, i geopolitički sukobe Ukrajine i Rusije, no nestabilnost na južnim obalama Mediterana može stvoriti probleme u nekim drugim prilikama. I zbog toga je bitno da tokovi mogu biti i obrnuti. Moramo razviti interkonekcijske sustave sa obrnutim tokovima kako bismo taj problem mogli riješiti. To će trajati neko vrijeme, ali mislim da je sigurnost opskrbe e, energentima ključno za Europu koja želi biti konkurentna na svjetskoj razini. Gospođa Hena Hvala lijepa. Gospodine Kanjete, kao što znamo, u ovom trenutku su odvojeni procesi i rasprave o klimatskim promjenama i energetskoj politici. E, međutim, to su područja koja se ne mogu odvojiti. Kako bismo vodili računa o konkurentnosti u Europskoj uniji, moramo osigurati da poduzeća imaju pristup energiji koja je e, ekološki prihvatljiva i po prihvatljivim cijenama. E, vaša komisija objedinila je ova dva resora i to će ublažiti problem. Komisija počinje se radom u studenom Gospodine Kanjete, vi ste već sada e, naglasili koliko je važan zeleni rast e, i radna mjesta u tom kontekstu. Koje je vaše gledište? Koje će biti sljedeći koraci? Vrijeme vam je isteklo. Molili bismo odgovor. E, Pitanje se dakle odnosi na zeleni rast. Koji su sljedeći koraci? Smatram da je najvažnije da u Europskoj uniji postoji apsolutna sigurnost što se tiče propisa, što se tiče pravila koja se primjenjuju. To je važno za investitore. Kako bi investirali u određeni projekt, oni točno moraju znati koja se pravila primjenjuju. To znači da E, čim se dogovori paket e, za razdoblje do 2030. na sastanku vijeća u listopadu, mi ćemo dalje e, sudjelovati u dijalogu zajedno s vama i vidjeti koja su to pravila koja ćemo uvesti kako bismo dalje razvijali sustav trgovanja emisijama. Moramo definirati koje će to biti promjene koje ćemo unijeti u direktivu o energetskoj učinkovitosti što ćemo raditi što se tiče novog sustava izvora obnovljivih e, izvora energije kako bi onda svi na svijetu točno znali e, koja su to pravila koja se primjenjuju? To su aspekti koje moramo uključiti u sve druge resore. Najjače mogućnosti koje postoje unutar e, Junkerovog paketa odnose se na ovaj e, sektor. će mogućnosti za ulaganje u brojnim područjima. Uključit ćemo energetsku učinkovitost, obnovljive izvore u sve projekte i tada će zeleni rast biti moguć. Smatram da tu postoje ogromne mogućnosti. Ukoliko budemo na čelu razvoja niskougljične industrije, zelenog rasta. E, imat ćemo vodeću ulogu i drugi će slijediti. E, u Parizu moramo tražiti ambiciozne ciljeve i onda će i drugi slijediti. Zahvaljujem. Ja se ispričavam, moram vas prekinuti kada vrijeme istekne, to je demokratsko pravilo. E, sljedeći govornik je gospođa Teresa Griffin. Hvala lijepa. Iako ste nedavno prodali dionice u svojim poduzećima, ipak ste e, bili predsjednik uprave i e, ostvarili značajne veze sa industrijom. Kako ćete onda moći biti objektivni u odnosu na naftnu industriju? I kao drugo, u, brojnim u velikim dijelovima Europe Postoje veliki računi za troškove energije u zgradama s obzirom na ranjive skupine stanovnika. Mislim da niti jedan građanin ne bi trebao biti u situaciji da mora birati između toga hoće li jesti ili se grijati. Možete li nam konkretno reći što ćete učiniti kako biste riješili problem energetskog siromaštva? I na posljedku molim pojašnjenje. Što mislite kad ste rekli da je teško imati E, raspravu između muškaraca i žena i e, tu ste aludirali na mušku intelektualnu superiornost. Isteklo vam je vrijeme. Nemam nikakvih problema što se tiče raspravljanja sa ženama. E, to ste vidjeli. i Rekao sam na početku da je to bila pogreška u prošlosti. Ja sam se ispričao. Kao što vidite, mi možemo raspravljati. Ali što se tiče ovih vrlo važnih pitanja, ja sam uvijek bio neovisan i bio sam vlasnik čuvenih dionica u povijesti Europe, a tada sam pripadao e, skupini za zeleni rast e, koja se zalagala za zelenu energiju. Ja sam tražio ostvarenje ambicioznih ciljeva i zalagao se za čistu energiju. Radio sam to u prošlosti, radit ću u budućnosti. Nema sukoba interesa. Postoji etički kodeks za postupanje povjerenika. Postoje pravila. E, vaše pitanje koje se odnosi na osjetljive skupine potrošača vrlo je važno. Tu je e, važan pristup. O njemu se trenutačno razgovara. Postavlja se pitanje treba li to biti e, pristup u sklopu energetske politike ili u sklopu e, socijalne politike. U sklopu energetske politike najbolji je pristup osigurati napredna brojila i osigurati povoljnije cijene i veću energetsku učinkovitost zgrada sa nižim troškovima grijanja. Državama članicama ostavlja se da odluče koji je prioritet što se tiče zgradarstva i njihove energetske učinkovitosti kako bi se osigurala e, niža cijena, niži troškovi. Međutim, postoje dijelovi stanovništva kojima je potrebna potpora. To je jako važno pitanje. Hvala lijepa, gospođa Françoise Grostet. Hvala lijepa. Ja sam žena i u tom smislu kažem da je predsjednik Juncker imao pravo da vam povjeri ovaj resor jer se vi u potpunosti razumijete u teme iz tog područja. Drago mi je da čujem da imate volontaristički stil i da želite surađivati s Europskim parlamentom. Moram reći da smo prilikom prethodnih saslušanja nismo uvijek imali dojam da razgovaramo s nekim koji je toliko kompetentan kao što ste vi. Gospodine kandidate za povjerenika, u gospodarstvu bez ugljika postupak hvatanja i skladištenja ugljika je važan. Nažalost je 8. srpnja 2014. godine Europska komisija odlučila izdvojiti 300 milijuna eura za jedan jedini projekat na tu temu. Hoćete li vi uložiti sredstva u taj projekat? A što se tiče obnovljivih energija, jeste li kad govorili o skladištenju energije koje je vrlo važno? Mislim da je problem hvatanja i skladištenja ugljika vrlo važan, jer ugljik je nešto što će biti prisutno dugo vremena. Dugoročno gledano, bit će prisutan u brojnim zemljama. Vrlo je važan u kombinaciji goriva e, koja se koriste. E, zemlje koje koriste vlastita goriva i koje koriste fosilna goriva moraju razviti e, tehnologiju hvatanja i skladištenja ugljika. Istina je da postoje programi Od šest programa četiri su propala ali postoje neki programi kojima se još sad radi, primjerice u Engleskoj. Postoje i drugi e, projekti kao program net 300 e, koji će se razvijati. Točno je isto tako da neke zemlje članice podržavaju taj projekat. Naročito Ujedinjeno kraljevstvo koji podržava ovakav projekt i oni će dati tehnologiju koja će biti pozitivna za europljane. I ja ću podržati takav projekt i pokušati izdvojiti sredstva zato jer mislim da je ta da je hvatanje ugljika važno. Što se tiče pak skladištenja energije, to je važna stvar jer baterije nisu učinkovite, ali postoje europski projekti e, za skladištenje energije u baterijama. Mislim da moramo na tome raditi. Hvala vam lijepa. E, kolega Jolajnen, gospodine Kanjete, jedno političko i jedno osobno pitanje. Više puta ste rekli da ćete biti neutralni kao povjerenik što se tiče izvora energije i što se tiče e, frackinga, što se tiče drugih izvora. E, smatram da je to pogrešno e, jer kao povjerenik za ovo područje morate raditi na napuštanju fosilnih goriva i smatram da tu postoji e, sukob interesa. Čini mi se da ćete vrlo često donositi pogrešne odluke s obzirom na pritisak lobija. Jedno osobno pitanje. Spomenuli ste etički kodeks. Ondje stoji da morate biti neovisni e, i vi i vaša obitelj u pogledu E, potencijalnog sukoba interesa. Da li je točno da vaš šogor ima udjele u poduzeću ko u naftnoj industriji? Zahvaljujem kolega, isteklo vam je vrijeme. Gospodine kandidatu za povjerenika, izvolite. Gospodine Leinen, kada sam e, govorio o temama nuklearne energije. Bio sam potpuno jasan. Važno je osigurati najviše standarde nuklearne sigurnosti. To je moj cilj. Što se tiče takozvanog frackinga, odnosno vađenja plina iz škriljevaca, smatram da ako bude potrebno, definirat ćemo pravila. Što se tiče sukoba interesa, bit ću potpuno transparentan i otvoren. Ukoliko bude potvrđen za povjerenika, sve e, veze sa poduzećima, osobama i sastanci koje budem imao biti će potpuno transparentni. I rekao sam ono što sam rekao. Prodao sam udjele čak i ako nije postojao sukob interesa. Rekao sam o kojoj vrsti poduzeća se radi. Logističko poduzeće koje se bavi skladištenjem. Niti moja žena, niti ja nemamo nikakav udio u nekom poduzeću. Ja ću raditi u interesu europljana. Radit ću na uvođenju čistih energija. Što se tiče ugljika, tu sam zabrinut. Postoje zemlje kao što je Poljska E, koji imaju veliki problem. Potrebno je razviti tehnologiju hvatanja i skladištenja ugljika jer se u termoelektranama koristi ugljen. I zato e, ću se zalagati za najučinkovitije tehnologije. E, energetski miks ne možemo promijeniti preko noći. Možemo na tome raditi srednjoročno i dugoročno. Postoje obnovljivi izvori i energetska učinkovitost, ali puno je toga pred nama kako bismo ostvarili potrebne standarde. Hvala lijepa. Zadnje pitanje postavit će kolega Herbert Royl. E, protivno dojmu javnosti ovdje zapravo nemamo predstavnika naftne industrije, nego imamo uspješnog poduzetnika e, malog poduzeća ne može nastati sukob interesa, ali unatoč tome on je vrlo ispravno prodao udjele i on i e, njegova žena i sin. On to nije morao prema našim e, propisima. Uopće to nije morao, a vi sada govorite o šogoru i drugoj rodbini. Smatram da je to pretjerano. Drugo, postoje dva pitanja na koja bih molio odgovor. Kako ćete voditi klimatsku politiku, a vi ste dokazali što možete? Govorili ste o konkurentnosti, sigurnosti opskrbe i niskim cijenama. Kako ćete to osigurati i što je to što povjerenik može učiniti e, kako bi e, spriječio prekid opskrbe plinom od strane Rusije? Hvala lijepa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine Royle. Prvo nekoliko riječi o zadnjem pitanju. Ovo ljeto imali smo vrlo važan stres test u Europskoj uniji nakon i u svjetlu krize u Ukrajini. Situacije u kojima dolazi do prekida opskrbe plinom. I zato je važna regionalna suradnja i diversifikacija izvora opskrbe E, ukapljeni prirodni plin je nešto što može privremeno riješiti problem ali u budućnosti svakako moramo diversificirati izvore opskrbe moramo e, razviti južni koridor i moramo imati bolje e, objekte za skladištenje moramo osigurati konkurentnost industrije i u sustavu trgovanja emisijama moramo predvidjeti besplatne kvote, ali moramo isto tako razviti dobro funkcionirajuće unutarnje tržište. Mora postojati e, konkurentnost, mora postojati tržišno natjecanje kako bismo imali niže cijene. Ukoliko diversificiramo izvore opskrbe, više ćemo raditi na obnovljivim izvorima, i ako uspijemo povećati razinu energetske učinkovitosti imat ćemo e, bolju e, energetsku sigurnost. Uvjeren sam da ako razvijemo nove tehnologije i tehnologiju hvatanja i skladištenja ugljika, ako budemo radili na novim izvorima obnovljivim izvora energije, bit ćemo vrlo konkurentni. Vjerujem da je to tjesno povezano. Zeleni rast je velika šansa za industriju. Hvala lijepa gospodine kandidatu za povjerenika na ovim odgovorima. Završavamo ovime pitanja koja postavljamo u sklopu saslušanja i e, molimo kratko zaključno obraćanje. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala svim zastupnicima i zastupnicama koji su sudjelovali na ovom saslušanju. Hvala vam svima na vašim pitanjima, bez ikakvih izuzetaka. Nastojao sam odgovoriti na svako od njih najbolje što sam znao. Ono što vam mogu zajamčiti jest da sam entuzijastičan i želim raditi na razvoju zadataka koje mi dodijelio gospodin Juncker. Čvrsto vjerujem u borbu protiv klimatskih promjena. Čvrsto vjerujem da Europska unija može biti predvodnik u zelenom rastu. Doista to vjerujem. Vjerujem da možemo biti lideri u području obnovljivih izvora energije, da možemo razvijati tu industriju u Europskoj uniji i da možemo uspostaviti e, našu industriju bez obveze da e, industriju u trećim zemljama, već da takva postrojenja otvaramo u Europi. I na kraju, mislim da smo mi evropljani sposobni imati energetske mreže koje će biti potpuno povezane, te unutarnje tržište koje će funkcionirati na transparentan način. Svemu tome ću se posvetiti. Um, računam na podršku podpredsjednice komisije, koja će također koordinirati rad sa ostalim povjerenicima. No, iza svega, dame i gospodo, želim računati na suradnju s ovim parlamentom. I znam kako je to i ja sam bio zastupnik u ovom parlamentu. 13 godina sam sjedio u ovim klupama, znam ono što parlament želi, to sam ja tražio dok sam sjedio na vašim mjestima i sada je trenutak, ako mi vi date povjerenje, ja ću vam to povjerenje vratiti. Želim biti transparentan s parlamentom. želim provesti studiju učinka svakog prijedloga, studije koje će biti vrlo ozbiljne i vrlo stronge i sa gospodarskog, socijalnog e, gledišta i gledišta zaštite okoliša. Želim da savjetovanje sa građanima bude stalno, da bude strogo i da bude jasno. No iznad svega želim da parlament bude uključen u procese pripreme projekata komisije od samog početka. Želim da radimo rame uz rame, da zajedno tražimo kompromise, zato što su izazovi pred nama iznimno složeni. Moramo biti lideri u borbama protiv klimatskih promjena. Moramo na sastancima u klimatskim promjenama govoriti samo s jednim glasom. Moramo nastupati jedinstveno kad kupujemo gorivo. Moramo pokazati da Europska unija više od sume 28 zemalja članica i ja obećajem da ću nastojati raditi u tom e, smjeru. Odbor ITRE je saslušao jednu povjerenicu, odbor ENVI drugu. U, komisiji, u Europskoj komisiji se nalaze odlične osobe u novoj komisiji. I moramo svi zajedno raditi. I to na koordiniran način. Znam da neki od vas imaju sumnje u tome e, oko toga kako su organizirani resori. No, vjerujte mi, bit ćemo koordinirani i uravnoteženi od početka, bit ćemo ambiciozni i siguran sam da ako budemo uspjeli uspješno surađivati, da ćemo uspjeti uspješno odgovoriti i na pitanja koja su pred Europskom unijom. Budući naraštaji zaslužuju Čisti okoliš, okoliš bogat bioraznolikošću. Ne smemo im ostaviti e, klimatske katastrofe koje su rezultat naše pasivnosti. 25 milijuna nezaposlenih evropljana trebaju konkurentnu europsku industriju, trebaju gospodarski rast, trebaju da, naše, da naši propisi o zaštiti okoliša prate taj rast. I zbog toga riječ je o teškoj ravnoteži i nije ju jednostavno ostvariti. Svjesna sam izazova koji sam preuzeo na sebe i jamčim vam da ću to učiniti. A to ću učiniti samo uz vašu pomoć. Uz pomoć svi u vas. I zbog toga, ako mi date vaše povjerenje, bit ću vam na raspolaganju u potpunosti. Hvala vam na pitanjima, na ovom saslušanju. Uh, thank Hvala vam lijepa, gospodine kandidatu za povjerenika. Uh, držali smo se predviđenog vremena, međutim imamo nekoliko informacija. I moj kolega Lavija ima informacije za odbor NB. Hvala Irži, ja sam se htio zahvaliti svim zastupnicima i kandidatu za povjerenika. Dakle, zahvaljujem se svima na pitanjima i na odgovorima. I htio sam reći koordinatorima odbora ENVI da će naš sastanak e, se održati sutra ujutro od 10 do 11.30. To će biti zajednička procjena od 11.30. Nadalje bit će zajednički sastanak koordinatora odbora ENVI i odbora ITRE za eh, konačno vrednovanje kolega Budek. Evo informacije o sastanku za odbor ITRE, o sastanku koordinatora. Međutim, još važnije, jer ovo o sastancima koordinatora znate, naše sljedeće saslušanje je sutra u 13.30. Zahvaljujemo se i europljanima koji nas prate putem interneta, putem web stranica Europskog parlamenta. Hvala svim prisutnim zastupnicima i kandidatima e, tu za povjerenika. Hvala.